Okay, Dobro jutro svima. Ispričavam se što ste čekali ispred e, dvorani zato što se sastanak koordinatora odužio. Htio bih prvo dati riječ e, mom potpredsjedniku Vandalenu. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem vam, predsjedniče. Evo, e, ja bih sada htio <clears throat> Samo reći da mi je žao što moram e, priopćiti ovdje odboru da smo u proteklih nekoliko dana u Nizozemskoj izgubili dvoje ribara. Prošli četvrtak doživjeli su e, nesreću sa svojim e, plovilom, znači e, doživjeli su brodolom i dvije osobe, jedna od 41 godina i jedna od 27 godina su nađene prošlu, nađene su u nedjelju. Dakle, to je veliki udarac za njihove obitelji, ali ne samo za njih, nego također i za čitavu zajednicu Örka, E, možda neki od vas znaju tu općinu. Znači to je baš zajednica koja, u kojoj je većina ljudi e, zaposlena u sektoru ribarstva. E, gospodine predsjedniče, vama će biti jasno da ne samo zbog onih koji su direktno uključeni u tu nesreću, nego i za čitavu ribarsku zajednicu da je to ogroman udarac. Mi smo o tome jako često raspravljali, jako često smo o tome razgovarali i to je, kao što i sami znate, jako opasan posao, posao ribara. I zato sam u ime odbora e, htio izraziti sučut obiteljima preminulih, ako se slažete oko toga, u ime svih vas. Da, naravno. Evo, e, zastupnik e, Vandalen nas je ovdje izvijestio o tome da ribarstvo nije profesija u kojoj nema opasnosti. molim vas minutu šutnje za žrtve. Thank you. Hvala. Okay, Peter. So the first one is this one? This one first. This one. This one. So the first item on the Vienna Prva točka je mišljenje znači o Vjetnjamu. E, znači mi smo jučer raspravljali o tome. Na glasačkoj listi je izgubljen broj 25, to je gospođa Konto, to je dodatak e, točki 2, o kojem ćemo glasovati odvojeno nakon amandmana broj 27. Znači, to ćemo napraviti nakon što dođemo do te točke. Imamo jako puno dogovorenih e, kompromisnih amandmana između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni i možemo započeti glasovanje. Dakle, prvo, stavak 1, imamo, e, o, po pitanju stavka 1 imamo kompromis broj 6. E, imamo glasovanje otvoreno, koje je za? Zapravo elektroničko glasovanje. Dobro, zatvaram glasovanje. Ne još. Želite li možete isprobati drugi stroj, gospođo Bulbao? Probajte drugi aparat. Ne, ne. Have we got a vote? Yeah, yeah. Okay. Ah, right. And, well, thank you. Okay. So that... Dobro. Imamo 21 eh, naprema 2. Idemo na kompromis 2. Zapravo kompromis 7. Evo, ne vidim dobro. <laughs> Otvaram glasovanje. So yes, I could well do with <laughs> blue cards. Right, the votes are... Zatvaram glasovanje usvojeno 25 naprema 2. Uh, compromise Kompromis. Ne, idemo na znači amandman 23 po pitanju stavka 1a glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Naprema usvojenost 23 naprema 1. Kompromis 8. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno 22 naprema 1. Kompromis 9. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojena. Kompromis ne, ne, ne. Prije toga, znači amandman broj 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Neprihvaćeno. Kompromis 11. Ispričavam se. Eh, amandman gospođe Konte, broj 25. Dakle, ja sam na početku to najavio da, će, da je amandman izostavljen sa glasačke liste. Dakle, amandman 25 koji je podnijela gospođa Konte Dakle, možemo li proći bez toga? Da vidimo sad. Znači, amandman se tiče točke 2 koji izražava zabrinutost zbog e, uvoza e, znači e, robe u Europsku uniju zbog nedostatka dovoljno nadzornih sustava. Glasovanje je još otvoreno vezano uz taj amandman broj 25 gospođe Konte. Dakle, zatvoreno glasovanje, odbijeno. Sad idemo na kompromis 11. Glas, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojena. Kompromis 13. Otvaram glasovanje. Ne, ne, dobro je sve. Znači, tajniša mi govori kompromis 13. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Sad idemo na amandman 37. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 14. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 15. Otvaram. Zatvaram. Usvojena. Kompromis 16. Otvaram. Usvojena. Amandman 44. 44. Otvaram. Zatvaram. Usvojena. Amandman 17. Otvaram. E, kompromis 17. Otvaram. Zatvaram. Usvojena. Onda imamo amandman 45. Znači, zatvaram glasovanje. Usvojena. Amandman 46. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 47. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 48. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 51. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 53. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 55. Otvaram. Zatvaram. Usvojena. Amandman 57. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Idemo uvodne izjave. Kompromis 1. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Amandman broj 5. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 2. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 4. Otvaram glasovanje. <clears throat> Zatvaram. Usvojeno. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojena. Znači imamo još amandman 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram, znači to su pozivanja. Usvojena. 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojena. Idemo e, pozivanje broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram usvojena. I na kraju, znači, e, nacrt mišljenja ovako izmijenjeno, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno 22 za, 2 e, protiv, 2 suzdržana. U redu. Evo samo podsjećam eh, članove da E, smo, da je vrlo jasno da te kompromise koje smo izglasali, da smo kroz njih izrazili e, jako veliku zabrinutost po pitanju provođenja i dalje nereguliranog, nezakonitog i neprijavljenog ribolova je provodi e, Vjetnja. I mi ćemo također ovdje se zalagati za primjenu strogih sankcija te za davanje crvenog kartona i mislimo da taj postupak se mora slijediti. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je glasovanje o o ovom znači e, nacrtu mišljenja, znači o e, preporuci za sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Specijalističke republike Vijetnama. E, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Dakle, 17 glasova za, 6 protiv. Hvala vam. Okay. Um, uh, Sljedeća točka se tiče razrješnice za 2018. za Europsku agenciju za kontrolu ribarstva. Dakle, idemo na glasovanje. Počinjemo sa amandmanom 1. Za glasovanje je otvoreno. Ispričavam se, znači elektroničko glasovanje. Da, sve. Idemo onda glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 2. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 4. Za, otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 5. Otvaram glasovanje. To je moj amandman. Molim vas da glasujete za njega.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 Da, da, ne, ne, ići ćemo ponovno glasovati dokle god ne bude ispravan rezultat. Ajmo sada na amandman broj šest. Ko je za? Protiv. Usvojeno. Amandman sedam. Za. Pardon. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman osam. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Devet, Otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Idemo nacrt mišljenja ovako izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Znači 20 na 2, naprema 2 i 3 suzdržana. Hvala vam puno. Sljedeća točka na dnevnom redu je zadnja točka od jučerašnjeg sastanka, a to je osma točka o delegiranim aktima. E, budući da komisija od prošli put nije usvojila nove delegirane akte, imamo znači tri delegirana akta od prije iz prethodne komisije. Jedna se tiče plana za odbačeni ulov za prnjevice u E, zemlju, drugi je plan za odbačenu ribu u Mediteranskom moru, a treće vezano uz e, znači, e, mjere očuvanja koje će se primijeniti u području nadzora koje potpada pod organizaciju za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika. Dakle, ta dva prva delegirana akta su bila već predstavljena vijeću odboru u rujnu i dobili smo produženje roka do 28. i 29. prosinca. Imamo li predstavnike komisije ovdje? We do, but... Um... No. Good morning, chair. Dobro jutro. Evo, budući da kao i jučer gospođa Van Heisen nije prisutna danas, ali mi smo ovdje u ime komisije i odgovorit ćemo na sva vaša pitanja. Dakle, e, nama sada nije jasno imate li možda neka specifična pitanja koje želite uputiti komisiji, ali ovdje smo kako bismo odgovorili na sva vaša pitanja. Dakle, kao što i sami znate, E, imali smo jako dugačke rasprave o tom samom postupku donošenja delegiranih akata e, i također smo to radili i privatno na razini koordinatora, ali i sa zastupnicima članovima ovog odbora. Želi li se tko javiti za riječ po tom pitanju? Želite li se javiti za riječ ili zato bila ta ruka u zraku ili ne? Nije. U redu. U redu, hvala komisiji. Evo, slobodni ste po pitanju točke 8 o delegiranim aktima. I zatvaram tu točku dnevnog reda. Idemo dalje. Dakle, prelazimo na sljedeću točku. Sljedeća točka na dnevnom redu je... <clears throat> Uspostava dozvoljenih takova znači za e, Sjeverno more i Atlantik, kao što znate da se već odbor sastao dva puta o toj temi, a pitanje je e, znači zakonskih zahtjeva kako bismo postigli najveći održivi prinos do 2020. E, godine Dakle, u vašem paketu dokumenata uz dnevni red vidjeli, dobili ste i neke preporuke e, ICES-a za e, ulov i također se to e, usporedilo sa onim preporukama koje je <clears throat> komisija predložila vijeću. Članovi su imali neke, neka pitanja u vezi tih razlika između prijedloga komisije i onoga što je ICES dostavio. Možda znači, neko bi imao pitanje vezano uz te razlike koje smo vidjeli među mišljenjima znanstvenika u tim preporukama. Sada čak razmišljamo o tome da dam prvo riječ komisiji. Gospođa Venesku je ovdje. Je, ovdje je. Dobro je. Odlično. Evo, napredujemo, zar ne? Izvolite, imate riječ. Good morning, everybody. Good morning. Dobar dan svima, hvala što ste mi dali riječ. E, u istinu, jako nam je drago što možemo razgovarati o nečemu što je zbilja za nas e, najvažnija tema i prije Božića uvijek se bavimo ovom temom. Ove godine imamo posebnu godinu budući da jako puno razmišljamo o MSY-ovima, najvećim održivim prinosima. I to u provedbi ZRP-a. Dat ću vam prvo neke informacije e, znači o sveobuhvatnom e, iznosu e, za vijeće u prosincu znači imamo znači sveobuhvatne iznose za sjeverno more E, ovdje su e, Ujedinjena kraljevina, Nizozemska i Španjolska oni koji su najvažniji. U istočnom imamo e, Ujedinjena kraljevina, Irska i Francuska, a zatim Španjolska, Francuska i Portugal. Govorimo od 150 takova i to odgovara otprilike 3 milijuna tona ribe Evo, to je geografski prikaz. Kad govorimo o političkim e, akterima, imate države članice koje su ovdje popisane Španjolska, Francuska, Ujedinjena Kraljevina, Irska, Belgija, Portugal, Nizozemska, Danska i ponekad imamo Njemačku, e, Baltičke zemlje koje su uključene, a to ovisi o pregovorima s trećim zemljama. Kad govorimo o sveobuhvatnom e, učinku, trebamo vidjeti od kuda e, dolazimo. Znači govorimo otprilike od 150 takova, 3 milijuna tona e, ribe. 2019. godini 98% iskrcane ribe u EU, govorim znači o EU, a ne trećim zemljama, će dolaziti iz održivog ribarstva. To odgovara povećanom rezultatu, zapravo boljim rezultatima flote i to otprilike odgovara također i profitu koji je povećan od 1,3 milijarde. Imamo znači neto profit e, margine koji se povećao za 6% u odnosu na 2018. godinu. Kad govorimo o ovoj godini. Vi ste na početku govorili o onome što i mi imamo na umu. Radi se o političkim ciljevima da se e, postignu MSY e, za sve stokove koji imaju e, znanstvene savjete. Imamo isto tako i ovaj plan za upravljanje e, koji je usvojen prošle godine i po prvi puta e, sad i operiramo u okviru koji je određen e, planovima za upravljanje. A sad imamo i dodatni cilj je ipak važan, moramo nastaviti sa ovom provedbom i to dobrom provedbom ove obveze iskrcaja kako ne bimo imali isto tako te probleme sa e, vrstama koje ograničavaju ribolov. Kad govorimo o našem prijedlogu za ovu godinu, ja ću ući u strateški okvir kako smo se time pozabavili i kako smo odredili ove ribolovne mogućnosti. To je određeno na osnovu znanstvenih zahtjeva od strane ices Mi smo pratili te savjete za MSY za sve slučajeve osim ako bi znači e, nula tak savjet doveo do problema sa ograničavanjem ribolova. E, imamo isto tako i taj sustav koji je počeo prošle godine za takove za usputni ulov. To su ograničeni slučajevi gdje imamo od ices zahtjeve za nula takova, ali mi znamo da tu imamo mješoviti ribolov i ako tu imamo ovaj tak koji je nula, onda ćemo isto tako imati probleme sa ovim vrstama koje ograničavaju ribolov, e, jer tu imamo vrlo vrijedne vrste. A s druge strane moramo isto tako mm, štititi naš e, naše stokove i zbog toga smo e, ovdje odredili da imamo izlov samo onoga što je potrebno da se izlovi što se tiče usputnog ulova, a e, nastavljamo isto tako sa ovim ciljanim ribolovom. Znači samo u ovim slučajevima e, se odmičemo od toga, a inače pratimo na ove savjete MSY. Kad govorimo o pravcu savjeta mi naravno uzimamo sve relevantne faktore da li je stok pokriven planom za upravljanje. U tom slučaju moramo pratiti i ove stroge odredbe plana i moramo uzeti u obzir i sve implikacije. U nekim e, slučajevima imamo i dosta velike rezove i suočeni smo sa velikim izazovima. Vratit ću se na to. Nakon toga moramo vidjeti da li su trendovi što se tiče stokova stabilni, negativni ili pozitivni. To je faktor koji moramo uzeti u obzir kad se bavimo ovim e, savjetima što se tiče opreza a isto tako trebamo procijeniti da li ovaj određeni stok koji uzimamo u obzir e, može i ograničiti ribolov e, za druge vrste i u tom e, smislu ćemo onda se odmaknuti od ovih savjeta. Kad govorimo znači, o ovim stokovima, MSV-a koji nisu pokriveni planom kao ciljani stok Komisija znači prati ove savjete u okviru ICES-a. Osim e, ovog usputnog ulova i takova za usputni ulov u mješovitim e, izlovima. Ako znači imamo MSY stokove koji su pokriveni u planu, onda imamo ovdje e, tri e, stvari ili stoke u slabom stanju u Kelskom moru za bakalar i tu moramo ići na razinu izlova e, čak i niže od FMSY-a. To imamo kao pravnu obvezu. Ovaj stok eh, bakalara u Keltskom moru je zapravo osjetljivo pitanje, budući da tu stvaramo i rizik ograničavanja ribolova za druge vrste. A ako eh, se odmičemo od savjeta ICES-a, eh, to je u slučajevima kada bismo imali veliki pritisak na vrlo slabe stokove. Na govorimo o ovom kompleksnom E, stanju u Keltskom e, moru i tu imamo znači udvostručenje za koljak, ali budući da imamo lošu situaciju za bakalar u tom moru, onda zapravo e, predlažemo niži MSY kako bismo uravnotežili situaciju. treća situacija gdje nismo išli na e, točku MSY su uvjeti za korištenje gornjih e, raspona i tu zapravo imamo ispunjenje tih uvjeta. Što se tiče e, samog e, oslića imamo e, znači povećanje za 36% za taj stok. On je u dobrom stanju, no ipak imate u odnosu na plan neke odmake i smanjenje ili povećanje. I tu smo stavili prijedlog od 20%. Sad, kad govorimo o MSY-ovima i postignućima, tu od kuda krećemo 2019. godine, vidite da prošle godine svi stokovi kojima je upravljala EU su dostigli ciljeve u okviru plana upravljanja. A e, tu u Imamo isto tako određene poteškoće što se tiče pregovora sa trećim zemljama i u obalnim državama. Tu imamo e, razne pravne obveze e, i naši e, kolege u tom smislu pregovaraju aktivno sa Norveškom i nadamo se da ćemo postići sporazum koji prati ovu logiku MSV-a što je više moguće. U svakom slučaju, u kontekstu trećih zemljava za zagovaramo uvelike ovaj, ovu logiku MSV-a. Kako to izgleda u praksi? Dati ću vam prvo pregled e, koliko stokova je dobilo ove savjete što se tiče MSY-a, znači najvećeg održivog prinosa. Imaćemo isto tako ovaj prijedlog za FMSY i koliko stokova su e, znači ušli u ove raspone koji su dozvoljeni planovima imali smo za stokove EU-a, znači samo stokove eu ne govorim o drugim kontekstima, 39 od 44 stoka koji su dobili iz, e, predložene takove i savjete za MSY. A kad govorimo o korištenju ovih e, raspona, imali smo znači za 31 stok e, prijedlog MSY e, točaka, zatim imamo isto tako za 3 stoka manji prijedlog, a za 5 stokova imamo viši prijedlog, to je zapravo uvijek iste godine ista stvar, znači tu smo imali te stokove što se tiče oslića u pet različitih područja. Tu smo e, dali prijedlog od 20% i znači imamo e, smanjenje za samo 20%. Imamo isto tako i neke dodatne izazove koje moramo imati na umu. Kad vidimo koliko se brzo približavamo MSY-u, to nije stabilni cilj. MSY procjena vezano uz promjene e, se mijenjaju svake godine i tu smo imali isto tako u nekim stokovima e, razlike, znači haringa, e, isto tako list, i bakalar u Irskom moru. Da, tu smo imali neke određene neka određena iznenađenja i izazove budući da se, da stok promijenio u odnosu na prošlu godinu i, i tu ću, znači imamo neke promjene za kraj 2020. godine. I sada vrlo brzo ono što očekujemo kao izazove e, u vijeću Imamo također takozvanu dilemu mješovitih e, e, ribarenja, znači s jedne strane moramo e, zaštititi slabe stokove, ali ne smijemo ograničiti ulov za druge stokove. Tu imamo znači bajkeć, usputne ulove za takove za usputne ulove koji se osnivaju na znanstvenih procjenama i to u odnosu na ono što je neizbježno. Oni su određeni ni za niže razine, posebno što se tiče bakalara u Keltskom moru. E, neki stokovi koji su u e, slabom stanju i gdje nemamo nikakvih mjera, e, vjerodostojnih mjera, selektivnih mjera i vjerodostojnih selektivnih mjera, onda smo mi tu predložili mjere za monitoring. Ono što za nas ovdje vrijedi je riječ selektivnost. To omogućuje zaštitu slabih stokova i istovremeno omogućuje ribarima da iskoriste isto tako i dobro stanje ciljanih e, stokova, na primjer e, za koljak u Keltskom moru. Budući da nemamo dovoljno selektivnosti na licu mjesta, mi smo, na primjer, za koljak e, morali odrediti nižu razinu, a nismo u tom smislu mogli dati ribarima mogućnost da iskoriste taj, e, to dobro stanje stokova. Ono što je istosno važno da imamo isto tako i primjenu i mjera selektivnosti i nadzora kako bismo bolje procijenili stokove. To e, nije laka stvar u ovom trenutku konstruktivno razgovaramo sa relevantnim regionalnim skupinama i nadamo se da ćemo postići rješenje koje je dobro i za sve e, dionike i za ribare, no također i za stokove. Drugi izazov je da za južni, južni imamo e, također ovaj gornji raspon i izazov vezano uz to. Tu ćemo imati i one koji bi željeli to smanjenje ograničiti još više. Mi razgovaramo sa relevantnim e, dionicima kako ne bismo dodali pritisak na stokove koji su u ovom trenutku zdravi. Ono što mi želimo da uspjeh bude dugoročan. Drugi e, problem je vezan uz šarun na jugu tu smo dobili isto tako i neka ograničenja što se tiče regionalizacije i dobili smo konfliktne i zapravo savjete koji su u suprotnosti iz različitih dionika. Jedan od savjetodavnih tijela su predložili plan da imamo te mjere opreza, a nakon toga smo zapravo shvatili da taj prijedlog od jednog savjetodavnog tijela nije naišao na odobrenje od drugog savjetodavnog tijela. Moramo konzultirati sve dionike kako bismo iznašli pravo rješenje za sve. Jedan e, drugi izazov je tranzicija za upravljanje u okviru mapa i to u okviru ovih savjeta opreza. Imamo u tom smislu neke velika rezanja u nekim stokovima koji nemaju savjete MSY, ali su definirani u mapu kao e, ciljani stokovi. Znači imamo tu e, e, Aljašku kolu u e, Atlantskom i Keltskom moru, zatim isto tako imamo i listu u Biskajskom zaljevu, te također pišmolj u e, Biskajskom zaljevu. Ono što mi želimo da imamo isto tako e, savjete što se tiče MSY-a za sve stokove koji su u mapu definirani kao ciljani stokovi. Mi u tom smislu raspravljamo o mogućnosti poboljšanja pri prikupljanja podataka i na kraju mogu e, reći da imamo isto tako Lubin, znači to je uvijek jako zanimljiva tema na vijeću u prosincu. Imamo znači ove e, ulove koji su dozvoljeni i moramo imati tu ravnotežu između rekreativnog i različitih komercijalnih e, e, ribolova koji su sljedeći koraci. Znači imamo prijedlog E, u desetom mjesecu. Nakon toga u studenom imamo rasprave, imamo i međunarodne e, pregovore, na primjer sa e, Norveškom. Mm, sredinom prosinca ćemo imati rasprave u Koreperu, u Vijeću i onda prave pravi pregovori će biti na vijeću AgriFish u prosincu 16. i 17. prosinca. Neki aspekti neke te, jedne teme koja je važna mnogima u dvorani i nama. Radi se o transparentnosti. Mi stalno tražimo E, način na koji možemo bolje komunicirati drugima o tome što radimo. Imali smo u tom smislu izjavu o politici, no isto tako i komisiji dokument koji e, govori o tome koji su glavni prioriteti i ciljevi. Mi smo također uključeni i u razgovore sa savjetodavnim tijelovima, zapravo, tijelima, zapravo vijećima, te tu pokušavamo uzeti u obzir sve relevantne točke o kojima govore dionici mi isto tako imamo i izvješće za tisak, vrlo detaljno, gdje govorimo stok po stok o situaciji. Zatim imamo isto tako i izvješća o našim odlukama. Ove godine po prvi puta smo u memorandumu objasnili razloge velikih varijacija više od 20%. I ono što je veliko poboljšanje je da danas o ovome s vama razgovaramo. To je isto tako sve u svjetlu transparentnosti. Drago mi je što to mogu napraviti. I sada bih e, željela pozitivno završiti. Ako pogledate ovaj graf, onda možete vidjeti da održivost isto tako ima i gospodarski pozitivne rezultate. Mi u tom smislu ćemo e, voditi i e, sve dionike prema održivom ribarstvu, te ćemo ponuditi u svakom slučaju sve savjete vezano uz to. Um, Hvala na prezentaciji. Evo, Nemojte biti tako sretni i samo zadovoljni kad govorite o transparentnosti. Ali mi jesmo sretni da ste vi tu, ali tu ste jer smo vas mi pozvali. Ali sad da se vratim na nekoliko stvari. Vi ste objasnili o tome kako je to složeno sa ulovom i šta vi preporučate. Ali ovdje su naši članovi E, predložili da se usporede znanstveni savjeti i vaši prijedlozi. Da vam dam nekoliko primjera, pa ćete možda vi te razlike objasniti. Recimo kod lista, to je jedinica takova A8. Tu je savjet bio 3700 tona znanstveni, a vi ste govorili o 3660 tona. Tu, zašto, zašto razlika? Zašto niste kompletno preuzeli znanstveni savjet? Mislim da je to jedan od slučaja gdje smo imali zapravo jedan predostrožni savjet. A kad imamo savjet za predostrožnost, onda se gledaju i daljnji aspekti kao što je to održivost. Održivost je prvi najvažniji kriterij. Međutim, gledamo i druge aspekte, pogotovo ako znanstveni savjet nema dovoljno informacija u sebi, ne sadrži. Ako su varijacije od godine do godine velike, ako u tom konkretnom slučaju imamo rizik od ograničavajućih vrsti i onda se svi ti rizici uzmu u obzir. I bit ću sretna da vam odgovorim i obsežnije, ali možda u pismenom izdanju da bude e, preciznije i da možemo ići od stoka do stoka, od vrste do vrste. I vidite, ako imate pitanja, dakle zašto smo bilo gdje odstupili od znanstvenog savjeta kod bilo koje stoka, možemo to pismeno napraviti. Dakle, generalno govoreći, mi se pitamo zašto ste vi skeptični ili da kažemo odmičete se znanstvenog savjeta i to zapravo slabljuje vašu poziciju i vašu vjerodostojnost potkapa. Mislim da je u ovim slučajevima gdje imamo jedan savjet za slučaj predostrožnosti jednostavno ne donosi dovoljno informacija taj znanstveni savjet kako bi bio dovoljna baza da donesemo informiranu odluku u komisiji. U tim slučajevima uzimamo čitavu sliku u obzir, uključujući sve ono iz proteklih godina i gledamo šta je bilo, jer kad kad se vide velike razlike i onda imamo jednostavno donesemo odluku o malo drugačiju nego što je znanstveni savjet koji nam kad kad kaže da jako smanjimo tak onda mi dakle gledamo kako ćemo postići ravnotežu između ravnoteže za flote, da ne uništimo flote kompletno, a s druge strane osiguramo da naša odluka bude ipak dovoljno poštedna za stokove da i njih ne ispraznimo i ne ubijemo. Prema tome, ako imamo, pogotovo kad imamo recimo stabilnu situaciju, to možemo lakše napraviti, ali kad imamo velike razlike u proteklih godina, onda ćemo možda vrlo malo odstupati od znanstvenog savjeta. Svakako mi pratimo svaki stok tijekom godina i onda donesemo odluku. Još nešto. Preporuke koje ste vi spremili za vijeće, mislim u 40 prilika ste preporučili smanjivanje taka u 40 slučajeva. I to je očito da, to, da bi se do 2020. tu postigao MSY za te vrste, što je svakako hvale vrijedno, ali nas zanima da ako u onom trenutku kada je određeno cilj za MSY do 2020. niste napravili, a sad kad smo došli na 5 minuta do ponoći, sad vi zapravo mjere primjenjujete kako bi i tvoje mjere de facto i sve što ste učinili pravdate time da ste pokušali zadržati ravnotežu između interesa flota i interesa stoka, očuvanja stoka. Dakle, mi znamo da su te ciljevi još 2014. određeni, a nažalost znanstveni savjeti dolaze od godinu do godinu, prateći stanje stokova, a mi moramo naravno pratiti znanstvene savjete za svaku godinu. Za MSY za ovu godinu imamo dosta teških priča iza nas, ali imamo i pozitivnih priča, ne samo ružnih. Prema tome, to znači da je većina stokova ipak u stabilnoj situaciji i da se ispunio onaj savjet glede postizanja MSY. A kad god imamo veliki risk i smanjenje ulova koje znanstveni savjet predlaže za neki MSY, mi to naravno moramo uzeti u obzir ako je stok ugrožen. Naravno, svakoj, pri svakoj odluci se uzimaju u obzir i socioekonomske aspekti. Međutim, glavna motiv, pokretač, da tako kažemo, za onu negativnu sliku, ne bih rekao ukupnu negativnu sliku, nego za one negativne dijelove, je činjenica da znanstveni savjet dolaze na svake godišnjoj bazi. To znači da onaj stok koji bi bio pod, eh, koji bio na putu da ostigne MSY ima 10% povećanja. Ali iduće godine možda dođemo savjet glede postizanja MSY koji kaže da se smanji možda onda za 20 do 30%. Jer smo sad im bili u jednoj boljoj situaciji i povećali, druge godine ćemo možda manje 23% smanjiti. Gospodin Karski. Hvala gospodine predsjedniče, hvala komisiji na ovim objašnjenjima, sve je to vrlo interesantno i trebamo podcrtati taj e, napor. Hvala što ste odgovorili na poziv predsjednika. E, kad govorimo o bakalaru, jedno pitanje, stokovi su u kritičnom stanju, prije nekoliko mjeseci u Beltičkom moru smo morali poduzeti neke vrlo specifične mjere. Da li komisija smatra da se nalazimo u istoj situaciji u drugim e, zonama, na primjer u Irskom moru, gdje imamo znači smanjenje u odnos, e, od 88% u odnosu na neke druge zone? Da li je e, tu postoji nekakav E, nada da će se to e, poboljšati, ali u istočnom Baltiku imamo zbilja drastična smanjenja i da li se onda možemo nadati da na, u zapadnom dijelu ćemo imati poboljšanje ili će situacija biti isto tako, ista takva kao i u istočnom Baltiku. A u dokumentu imamo isto tako i mjere privremenog lovostaja i postavljam si sljedeće pitanje, da li su to tehničke mjere i ne bi li to onda trebalo biti usvojeno u okviru delegiranog akta, ne o zapravo u okviru dokumenta koje usvaja samo vijeće. Znači tu bismo trebali isto tako imati i nadzor e, parlamenta što se tiče ovih mjera privremenog lovostaja take I još jedno pitanje, gospodin Van Hvala. Lijepo je, lijepo da je komisija tako opširno nas izvijestila o stanju sa takovima i raspravi dokle su došli u vijeću s tim. Mm, ali ne zaboravimo mi Jesmo su zakonodavci, ali unatoč tome nismo baš uvijek upućeni. Prema tome ovo visoko cijenimo kad nam komisija to sve tako lijepo kaže. E, stanje u Sjevernom moru je možda najbolji primjer za našu situaciju danas. Mnogi, mnogi stokovi su već na razini msy To se mora otvoreno kazati jer uvijek slušamo one grozne priča o tome kako je svuda pretjerani izlovi, kako su stokovi ugroženi, ali stanje u Sjevernom moru je zapravo relativno zadovoljavajuće. To je dobrim dijelom i zahvaljujući onom kako su ribari tamo djelovali. Treba ih pohvaliti, oni su vrlo održivo se bavili ribarstvom. A osim toga vidim, ali vidimo da su neke vrste i dalje u lošem stanju. Recimo kod bakalara imamo minus od 61%. Prema tome tu prijeti rizik da se to pretvori sjevernomorski bakalar u ribu koja ograničava. Prema tome šta bi mogli napraviti, šta komisija predlaže da se učini kako bi sačuvali stok bakalara da se ne pretvori u vrstu koja ograničava ribolov. Zatim, imam dojam da je sportsko i rekreativno ribarstvo tu ima puno veću ulogu nego što se to govori, jer tu se recimo puno lubina i drugih različitih riba vadi i e, lovi puno više no što je to bilo predviđeno ili dozvoljeno čak za sportsko e, i, i rekreativno ribarstvo. Pa me zanima kod mnogih vrlo osjetljivih vrsta. Pa me zanima zašto tu komisija ne primjenjuje svoja načela e, rigorozno i linarno. Vidite, kvota je još debelo nije kao nominalno ispunjena, međutim to je komisijin pristup bio sportsko-rekreativnom ribarstvu. Onda pitanje kontrola, praćenja i kontrola. Mi smo već jučer jako puno raspravljali o obavezi iskrcaja i taj recimo kompletno dokumentiran video zapis. To je sustav koji bi nam jako dobro došao. I mislim da je to dobar sustav i za ribare. Da li komisija ima mogućnosti da taj projekt malo ubrza, da kažem tako, da malo stisne papučicu za gaz kako bi to stvarno zaživjelo? Hvala već pet pitanja komisijo ste dobili, molimo vas komisijo i mislite na vrijeme. Prema tome, e, neka vam odgovori budu sažeti i ciljani. Hvala. Da počnemo s prvim pitanjem. Pitanje bakalara. Da, ima tu malo sličnosti kod različitih priča o bakalarima u raznim vodama Evropske unije. Međutim, mi ovog trenutka nismo još u cijelosti uvjereni da je ipak isto stanje između Baltičkog mora i drugih mora. Jer vidite, kod Znanstvenog savjeta za Baltik smo znali da i drugi faktori doprinose teškom stanju e, bakalara, kao što je zagađenost, opterećenost voda tamo, ili recimo i to se jasno govori o tome u znanstvenom savjetu, a to nije nužno isto slučaj za druge stokove bakalara u drugim vodama Europske unije. Nisu tako zagađena mora. Ima drugih različitih razloga, ali neću sad, ne mogu ulaziti u sve razloge koji utječu na stok bakalara. Međutim, mi gledamo na koji način bi se s time mogli pozabaviti na jednim sveobuhvatnijim načinom u svim našim morskim bazenima i svim vodama, ali to će biti za drugu godinu gotovo. Drugo što se tiče pravnih aspekata ove teme, mi smo zaista pažljivo razmatrali E, ono što ćemo ove godine predložiti. I jako smo svjesni da su neke mjere uključene u paket možda e, začudile pravnike, ali postoji jako duga sudska praksa iza toga i na temelju te sudske prakse upravo naš paket smo i zasnovali. To uključuje recimo različite vrlo autonomne mjere za neka mora, uključujući recimo Kelsko more kod Irske. Tu smo imali priču koja je pokazala da je, trebamo biti selektivniji u pristupu i svemu. I sav, svi znanstveni savjeti koji postoje i upravo na, jačaju tu potrebu i naglašavaju potrebu za selektivnošću većom u Irskom moru u moru. Prema tome, što nas tiče, mislimo da su sve mjere koje smo donijeli za Kelsko more potpuno opravdane za stok bakalara. Jer vidite, stok neće jednostavno preživjeti ako ne poduzmemo te mjere sljedeći, sljedeći zakonodavni paket. Mi smo, povećana je biomasa, ali na za jedan zabrinjavajući način i moramo što je prije moguće djelovati. Još jedan faktor za koji sam vam htjela reći da je vrlo bitan, a uključili smo u naše paket. To nisu nove mjere, to su zapravo mjere koje postoje već u našoj uredbi i recimo planu o odbačaju ribe. Mi smo samo neke stvari ubrzali, ubrzali proces e, ubrz, prihvaćanja, usvajanja tih mjera za te jako ugrožene stokove. A zatim Sjeverno more. Sjeverno more daje puno bolju zapravo dojam i puno boljem stanju nego druga područja. I mislimo da je to zasluga svih dionika koji djeluju u tom prostoru. Naravno, sad pitanje, postoje uvijek izuzeci kod svega. I e, postoje vrste koje su i dalje još malo ugrožene, čak i u sjevernom mjeru, ali neću sad ulaziti u sve to, jer se i ovog tjedna vode velike rasprave o tome. Međutim, što možemo učiniti da se pobrinemo da te ugrožene vrste među kojima i bakalar recimo ne postanu ribe koje ugrožavaju vrste. Mislimo da trebamo pojačati selektivnost. Što se tiče e, što se tiče Sibasa, situacija nije jednostavna jer e, tu se naravno, tu se brkaju stvari između komercijalnog i rekreativnog sektora. I mislim da ćemo ove godine uspjeti više napraviti e, i pomoći. Dakle, pitanje lubina. To je naravno jako osjetljivo pitanje, ali ove godine ćemo više napraviti, na tome. Pogotovo glede rekreativnog e, ribarenja, ribarstva. A inače, nadamo se da ćete, što se tiče nadzora i praćenja, i ubrzanja novih tehnologija, mislimo da ćete i vi odigrati u važnu ulogu. Zatim mislim da ste pitali i um, za stok obliča. Tu smo morali uh, pratiti jedan pristup kod upravljanja koji je povezivao sadašnja načela. Naravno, to nije uvijek jednostavno objasniti, ali mi u cijelosti pratimo naš znanstveni savjet o MSY kao i znanstveni savjet ostale u vezi vrsti obliča i to pratimo od slova do slova. Gospođo Salivan, oprostite, ja samo gledam na vrijeme i mislim da ćemo morati danas prije podne preskočiti jednu točku jer jednostavno je previše pitanja. Evo, gospođo Salivan. Hvala. Hvala komisiji na prezentaciji. Vi ste sami rekli i naglasili koliko je bitno prikupljati podatke kako bi se ostvarili ciljevi MSY. Sad moje pitanje ribarstvo u europskim vodama. Šta ćemo kod onog ribarstva gdje nemamo jednostavno pristup podacima, kako bi došli do i odredili ciljeve MSY. Šta onda da radimo? Gospođo Nenesi, mene zanima gdje, odakle vi svoje podatke prikupljate. Zato što Sjeverno more jednostavno nema riba. Tijekom eh, naših četvrti mjeseca što sam ovdje zastupnik, ja sam bila po svim mogućim Branskajtu, Plimotu i svim ostalim lukama e, ribarskim Velike Britanije razgovarala tamo sa ribarima. I uglavnom pitala sam se, oni mi svi kažu od jednog do zadnjeg da nema riba u Sjevernom moru recimo pričali su mi o groznim stvarima koliko se lubina bacuje odbacuje kao jednostavno neželjeni prilov, ali da nema riba. A evo, Peteru Vandalanu da kažem, nizozemci ni nemaju opće kvote i ne mogu ih ispuniti jer nemaju šta uloviti, jer nema riba. A prema tome kad odete odavde i javite se svojim ribarima, onda morate otići s njima razgovarati jer e, morate početi slušati šta će vam oni reći. Ljudi zbog kojih smo mi ovdje, ljudi koji nama plaćaju naše zaposlenje da ih branimo. Ti ljudi nemaju šta loviti, trebate ih saslušati. Mikrofon. Gospodin Alard. Hvala. Ja sam išao na razgovore sa ribarima, ne znam šta je sve kolegica tu mislila, ali ja sam posjetio ribare i jučer sam isto tako bio u ovom odboru, ali ne znam gdje je ona bila. Ona je razgovarala sigurno još sa ribarima jučer, pa je tek danas stigla na sastanak. Mm, dobro, mislim da budemo vrlo jasni. Hvala na doprinosu komisije. sastanci i razgovori sa ribarima su uvijek vrlo izazovni i treba nam onda vremena da sve te podatke sistematiziramo koje dobimo, ali naravno to treba raditi jer sve što god radimo treba raditi u ravnoteži i sačuvati ravnotežu između interesa stokova i interesa ribara. Ali sad mene zanima e, pitanje iskrcaja imam problem kad se to povezuje sa pitanjem očuvanja vrste, a kad se to onda ekonomski zeli e, procijeniti, treba nam adekvatan dokaz da je neki ribar doista e, iskrcao sve što je lovio. Jer kako ćemo inače zagarantirati očuvanje vrsta? Prema tome, ako želite očuvanje, morate dati dokaze i za izlov kompletan. Naravno, to onda uključuje i ono što se odbaci i sve ostalo. Komisijom, hvala. Ja ću pokušati biti kratka. Nažalost, nemam pri ruci ovdje e, podatke o tome koliko, gdje ne dobivamo podatke konkretno o MSY, ali doći ću, javit ću vam to kad budemo točno znali. Ono što želim naglasiti je da procjena MSY za nas veliki prioritet i to pokušavamo dobiti za sve stokove koji su ciljani stokovi u našim planovima upravljanja. I mi ćemo i naravno stalno radimo na popravljanju izvora podataka i prikupljanju podataka za sve stokove u svim vodama Unije. To je naravno nešto što zahtjeva jako puno vremena i novaca i napora. A kad kad znanstvenici moraju raditi na temelju relevantnih modela koje simuliraju jer ne mogu drugčije. Što se tiče angažmana svih dionika, mi slušamo aktivno sve koji su involvirani u to i uključujući naše različite savjetodavna vijeća i imamo, održavamo redovne sastanke sa svim dionicima. Zapravo, osnova koju mi imamo za rad, to je ono što nam ICES daje, znanstveni savjeti e, Stecafa i ICESA. Ali mi apsolutno sve činimo da sve dionike involviramo, sve saslušamo i ispunimo svoje obaveze. Što se tiče ekonomskog razmatranja prema, u odnosu na očuvanje, kako tu recimo e, naći ravnotežu između očuvanja i ekonomskih interesa. Tu mi radimo sve prema znanstvenom savjetu i e, upućujemo tu poruku svim dionicima, dakle svim ribarima i svima koji od toga žive, kako bi oni sami shvatili koliko je bitno prihvatiti onda znanstvene savjete glede očuvanja vrste da bi bilo održivo napokon i njihova egzistencija. A inače upravo je kolega koji, ste, koji je ovdje vam može dati puno više detalja o ekonomskim e, podacima. Hvala, ja dolazim, ja sam zapravo zadužen za ekonomske podatke u glavnoj upravi Mare. Dakle, godišnje izvješće o flotama je recimo izvješće koje nam daje rezultate kako koja flota funkcionira i radi. I tu se vidi da zapravo sve flote dosta dobro rade. Naravno, postoji tu nekoliko razloga zbog kojih se može. Jedan je recimo naravno koliko koštaju troškovi pokretanja flote goriva i tako dalje koje sve skuplja, ali s druge strane je vrlo bitan faktor koji djeluje na njih je očuvanje stokova. Mi znamo da smo mi već sa 59 stokova ove godine imamo gdje smo ostvarili rezultate i ciljeve za za MSY i stalno se penjemo i idemo na bolje. Prema tome, mi na znanstvenim dokazima baziramo sve svoje izjave o toj uspješnosti i pregledu rada flota. Komisija, vi ste proizveli čitav niz dokumenata, uključujući i neslužbene dokumente, da kažemo bijele knjige i svašta. Sve to stavljate na svoju web stranicu, ali tek nakon što vijeće donese odluku bilo koju relevantnu. Prema tome mislim da ste ovdje kršite direktno uredbu o javnom pristupu tim dokumentima, a ta uredba kaže da se ti dokumenti moraju javnosti staviti na raspolaganje u elektroničkom obliku što je moguće prije i to prije donošenja odluke u vijeću. Prema tome, da li vi tu kršite ili ne? Možete li bolje? Pa gledajte, mi uvijek možemo bolje djelovati, svako može uvijek bolji biti još od onog što je to za svakog vrijedi doista. Ove godine smo pokušali povećati naše i pojačati napore na transparentnosti i to u okviru onih e, uvjeta koje nam zadaju institucije, dakle u odnosu na kalendar i program rada. Jer gledaj, nemojte zaboraviti, to je jako komplicirano što mi radimo. Budući da se znanstveni savjeti daju godišnje i neki puta moramo užasno brzo raditi koristeći se procedurama koje nisu baš uobičajene i u institucionalnim okvirima. Međutim, mi smo ovdje pribilježili sve vaše dvojbe, sumnje i zabrinutosti i mislimo da ono što smo mi napravili nije kršenje naših propisa koji su na snazi, ali zabilježili smo sve vaše dvojbe i pitanja i pokušat ćemo bolje komunicirati i bolje i ranije obavijestiti sve involvirane onom što radimo i o znanstvenom savjetu na temelju kojeg radimo. Hvala, međutim, naše vrijeme je ovdje jako kratko i unatoč tome što ste se suočili sa puno kritika, opet s druge strane znam da uživate i podršku naših e, članova odbora i želimo da uspijete ciljeve za 2020. E, ostvariti, pogotovo održivog prinosa MSY i želimo vam puno uspjeha na vijeću za dva tjedna. A sada prelazimo na sljedeću točku, a to je prezentacija studije Odjela za politiku o integraciji e, industrije, ribarstvene industrije u svim zemljama članicama. Htjela bih sad pozvati Evo, tu vidimo da su to izveli znanstvenici iz e, Nizozemskog instituta Mirak kao Robin Davis consulting firme iz Velike Britanije. Robin Davis je moj brat, je doduše se zove, ali mislim da nema veze između mog brata Robina Davisa i ove firme, ovog poduzeća za konzulting koje su djelovalo izradi studije, koji se isto zove. A sada molim našeg profesora iz Profonda dakle nizozemskog profesora da nam prezentira rezultate studije. I to posebno ono što nas interesira i zanima u ovim preporukama. Ako je recimo opće ako smo u stanju onda te preporuke ako budu naši kapaciteti dovoljni da ih ostvarimo. Evo izvolite imate riječ. Um, Hvala. Evo, ova prezentacija je o znači, vertikalnoj i horizontalnoj integraciji znači, e, ribarske industrije u Europi u državama članicama koje imaju obalu. Dakle, postoji, postoje neki problemi koji se tiču samog znači, učinka tog socijalno-gospodarskog, socijalno-gospodarske integracije s obzirom na onu tradicionalnu industriju koja postoji u tim državama, posebice kada je riječ o obiteljskim ribarskim plovilima. Dakle, to je, e, riječ je o učinku koji to ima na e, financijske dohodke obitelji, na samu strukturu. Ja ću sada prvo e, govoriti o metodologiji, zatim o kvantitativnoj analizi, onda o rezultatima od zemlje do zemlje, te o zaključcima i o preporukama na kraju. Evo, prije svega, kada govorimo o metodološkom istraživanju, mi smo imali E, mi smo napravili znači kvantitativnu i kvalitativnu analizu. Kvantitativna se ticala raspoloživih podataka vezanih uz ETSF e i također neke podatke vezane uz e, ribarske flote kako bismo procijenili učinak horizontalne integracije na zapošljavanje, na prihod i na proizvodnost kako, se, kako u samom sektoru, tako i po pitanju same flote. E, nakon toga ću ući malo više u detalje. Znači, što se tiče kvantitativne analize, ona se ticala strukture e, poduzeća koji se bave kako samim ribolovom, tako i e, samom preradom. Znači, govorili smo o aktivnim poduzećima u svim državama članicama koje imaju obalu. I osim toga pokušali smo i vidjeti koji je bio mehanizam koji se koristio za integraciju na horizontalnoj razini. Kada govorimo o riječi integraciji, to je riječ koja pruža velike mogućnosti, koja nam e, zapravo daje određenu definiciju. Mi imamo nekoliko vrsta integracija. Prvo, kada govorimo o vertikalnoj e, integraciji, njoj se suprotstavlja i horizontalna integracija. Imamo također i strukturalnu i nestrukturalnu integraciju. Na primjer, imamo neko poduzeće koje ulaže u određenu flotu ili pak E, prodavače koji ulažu izravno u e, flotu. Kad imamo horizontalnu integraciju na strukturalnoj razini, ono prolazi kroz tri različite faze i ono se može smatrati kao nekakva vrsta konsolidacije flote. Dakle, ovdje je riječ prvo o jednoj floti koja kupi neko drugo poduzeće e, u istom tom mjestu proizvodnje ili pak može se uložiti u neku recimo drugu proizvođačku strukturu na način da se u e, istom tom poduzeću kupi dodatno plovilo, a treća faza je znači tu, za tu strukturiranu horizontalnu integraciju je upravo širenje nekog poduzeća koje se bavi flotama na način da se kupi ili e, e, udruži jedno drugo poduzeće. To je nešto što se primjenjuje kao e, sustav u Finskoj, Estoniji, u Ujedinjenoj Kraljevini ili u Nizozemskoj. Dakle, E, postoje također i takozvano neformalno e, integriranje. Dakle, ne znamo postoje li određene vrste prepreka za takvu horizontalnu integraciju kako bi se možda kupila neka tvrtka e, koja će se baviti preradom ili postoje možda nekakve pravno obvezujuće prepreke koje onemogućuju lakše sklapanje tih sporazuma. Potrebno je reći da je potrebno kupiti neko poduzeće koja će moći e, raspolagati određenim sredstvima tijekom određenog vremena kako bi se mogle e, kako bi se mogle računati sa fiksnim cijenama kroz neko određeno e, razdoblje a može se dogoditi i suprotno Kada se radi o drugom slučaju u kojem dolazi do e, razmjene ili pak prodaja kvota, u tom se sustavu može zajamčiti očuvanje resursa, ali kroz poštivanje određenih kvota za pojedine vrste, E, u slučaju da nemate dovoljno resursa u vlastitoj kvoti. Onda je moguće ostvariti razmjenu kvota sa nekim drugim poduzećem kako bi se zajamčili onu bazu potrebnu za obavljanje ribolovnih aktivnosti. E, dakle, e, to je sve produkt analize poslovanja tih poduzeća na temelju registara tvrtki na nacionalnim razinama te e, na temelju vladinih informacija o samim e, flotama i podataka koje smo dobili na raspolaganje. E, mi smo također napravili i čitav niz ispitivanja upitnika te intervjua. Kontaktirali smo i organizacije proizvođača i također organizacije samih ribara na način da dobijemo analizu koja će biti temeljena na stvarnim podacima sa više aspekata. U tom smislu mi smo e, imali i ograničen broj podataka. Dakle, pokušali smo na temelju onoga što smo dobili e, stvoriti nekakav potencijalni učinak kada je riječ o samom e, dohotku, kada je riječ o razini produktivnosti, kada je riječ o znači, samom dohotku ribara. Imamo tri mjere u tom modelu koji smo analizirali, odnosno nas je zanimao taj prosječan broj e, ribarskih plovila po poduzeću za sva ona poduzeća koja raspolažu više od jednim plovilom i koji je zapravo prosječan broj tih plovila po tvrtkama. Dakle, to je ono na temelju čega smo izračunali znači i sam e, dohodak. E, jedan dio e, tih poduzeća nije bio zainteresiran za tu horizontalnu integraciju koristeću našu metodu, ali što se tiče tih prosječnih primanja, što se tiče opreme, e, činjenica je da se količina toga svega smanjila, također je došlo i do smanjenja proizvodnje na određenim plovilima, kada, s obzirom na to da je došlo do smanjenja ovog modela. E, u tijekom ove studije mi smo također shvatili da postoji jedna jako važna točka koja se ticala svih rezultata koje smo uspjeli postići. Kada neko poduzeće provodi horizontalnu e, integraciju e, po pitanju znači plovila i ribara na toj horizontalnoj razini ili pak na međunarodnoj razini, istina je da to plovilo više nije aktivno. Naš model se temelji na jednoj znači na jednoj prosječnom e, plovilu koje se tiče znači profesionalnih kapaciteta. Ali to je bilo nešto što se nije uzelo u obzir kada je riječ o aktivnim plovilima. Zato smo pokušali ispraviti te podatke tijekom našeg studija, no došli smo do velikog broja poteškoća. Osim samog broja neaktivnih plovila po zemljama u određenom razdoblju koje se uzelo u obzir, mi E, nismo mogli obuhvatiti e, znači apsolutno potpune podatke i dakle nismo mogli u tom smislu e, imati znači analizu koja se temelji na stvarnom broju tih plovila budući da je jedan dio njih bio neaktivan. A s druge strane, neke tvrtke nisu bile na raspolaganju prilikom provođenja te, te vertikalne integracije. Oprostite. Moram e, samo intervenirati. Možda e, naši članovi nisu e, uspjeli još prolistati ovaj znači vaš dokument, ali ako gledamo izvješćivanje od zemlje po zemlje, ispravite me ako griješim, zapravo ovo je jako dobra analiza toga tko što posjeduje u industriji, znači u sektoru ribarstva. Dakle, jako je dobro kada doći neku zemlju znati točno tko što posjeduje u toj znači ribarskoj industriji i sa stajališta odbora možemo reći da je to jako važan referentni dokument kada čovjek počne malo dublje kopati. Ispričavam se, ali evo, mm, molim vas dođete bliže tim zaključcima. Hvala vam na tom komplimentu vezano u studiju. Da, to je dobra referenca i mi to smatramo. Znači, ako gledamo zapravo taj e, proces integracije, e, da vidimo samo koje su sad generalne tendencije od zemlje do zemlje, pojedinačno po zemljama. Postoji naravno velika e, razlika između država članica na organizacijskoj razini kad je riječ o horizontalnoj integraciji. Postoji čitav niz čimbenika koji su međupovezani. Najvažnija kategorija najvažnije kategorije su okoliš, održivost koji i itekako mogu utjecati na e, očuvanje prirodnih resursa, na e, znači pogodnosti i nepogodnosti, povoljne nepovoljne uvjete i također na samu organizaciju tvrtki te na njihovu poziciju na tržištu. Što se tiče samog zakonodavnog e, okružja, Činjenica je da poduzeća mogu više ulagati i na vertikalnoj i na horizontalnoj razini, ali u nekim državama kao što je na primjer Bugarska postoji čitav niz ograničenja. Također i u Švedskoj. Također ne postoji međunarodna integracija zato što 60% vlasnika e, plovila e, znači imaju e, E, ne samo e, u Rumunjskoj, Bugarskoj, Italiji, nego također i u drugim državama se suočava sa čitavim nizom e, ograničenja. Znači, nedostaje jasnoće, previše je birokracije i stalno se mijenjaju zakoni zbog kojih dolazi do tih poteškoća i to je ono što predstavlja veliku prepreku integraciji. Prije 2017. godine na međunarodnoj razini su napravljena velika ulaganja u finske flote. Ulagale su švedske tvrtke i druge baltičke države su ulagale u finsku flotu zato e, što su <coughs> na taj način povezali sva svoja ulaganja. I također tamo je primjećena ta e, znatna razina integracije imamo i veću integraciju vezano uz pelagijsko i demerzalno ribarstvo s obzirom na samu narav tog pelagijskog ribarstva budući da se puno toga moglo više postići u odnosu na demerzalno ribarstvo. Dakle, u tom slučaju vrijednost ribe se smanjuje. E, osim toga imamo i e, pristup e, znači stokovima koji je iznimno važan e, dio ove integracije na sredozemlju budući da postoje određena ograničenja kada je riječ o stokovima koja imaju ograničenja. E, kada govorimo o Cipru i o pristupu prirodnim resursima, postoje neke turske brodice, znači turska plovila, koji e, su ulazili u teritorijalne vode Cipra Isto se dogodilo i za Maltu, zato što postoje zapravo e, neke, odnosno postoje nekakvi sukobi e, sa zemljama Sjeverne Afrike po pitanju teritorijalnosti. Imamo čitav niz aktivnosti vezanih i uz akvakulturu koje su pokrenuti kako bi se izbjegli e, svi problemi vezani uz iskorištavanje stokova. Osim toga postoji i samo poštivanje tradicije, odnosno kapaciteta recimo nizozemske flote koja je ima e, znači problem sa obustavom ribolova za haringu na Sjevernom moru i također u teritorijalnim vodama Ujedinjene kraljevine što će biti problem nakon Brexita. Znači dolazi do značajnih problema. Osim toga u pitanju je i sama uspješnost tih e, poduzeća s obzirom da postoje one tvrtke koje imaju e, više resursa kao što su recimo nizozemske tvrtke i koje mogu bolje provesti tu horizontalnu integraciju ali također i vertikalnu integraciju. Da vidimo sada koje su naše preporuke. Dakle, mi želimo ovdje imati e, puno e, dublju, znači ekonometričku analizu. Treba se stvoriti čitav e, banka podataka koja će obuhvaćati informacije koje su vezane uz tvrtke koje će bilježiti i promet, i bilježit će i broj plovila, bilježit će i znači sve one čimbenike koji moraju biti uzeti u obzir kada se radi ta ekonometrička analiza. Mi smo pokušali surađivati sa mnogim poduzećima na nacionalnim razinama, a to je ono što se definitivno mora ugraditi tu ekonometričku analizu. Trebali bismo imati i zakonodavni okvir koji će nam dati mogućnost da radimo na više područja i to e, zakonodavni okvir koji će biti primjenjiv u svim državama članicama. Budući da postoje državne članice koje zaista imaju koherentne i vrlo e, detaljne zakonodavne odredbe, ali recimo neke druge zemlje kao što su možda Cipar, Italija i tako dalje, vidjeli smo da postoje neke rupe u zakonima koje bi trebale biti pokrivene. Trebali bismo, po našem mišljenju, e, također poticati i veću proizvodnju akvakulture, recimo u Norveškoj, u Nizozemskoj i tako dalje, e, gdje se to već počeli tekako razrađivati, a sve to bi se moglo prebaciti i na sredozemlje kako bismo osigurali poticaje za razvoj te nove tehnološke industrije i akvakulture. Dakle, također moramo i razviti dodatno tržište za sve one vrste koje ne spadaju pod taki koje su zapravo e, usputni ulov. Budući da postoji jako velika e, zabrinutost među svim dionicima zbog uključenja novih mjera. Zahvaljujem. Evo ga, e, znači, mi smo se nadovezali na studiju, znači na postojećim podacima E, mi smo se nadovezali na studiju iz 2016. godine, te smo se nadovezali na nove podatke. Dakle, uzeli smo šest e, tih e, slučajeva, odnosno šest država iz 2016. i onda smo na njih nadovezali ovu novu studiju. Da, vjerujem da će mnogi kolege vrlo pomno sagledati ovu studiju. Ako pogledamo ovaj litavski primjer, imamo jednu tvrtku, odnosno radi se o dvije tvrtke koje dominiraju tržištem Abot Lanca, ako ni griješim, e, i to izvješće je pokazalo da 2014. godine da je Bot e, Lanca bila prodana Vister Hondigu, znači koji je iz e, Nizozemske i riječ je o švedskom kapitalu a ta dva ulagača su zapravo vlasnici e, plovila koji pripadaju jednoj ruskoj grupaciji, znači e, ovdje e, uključi čitav niz drugih brendova i marki. Dakle, kao kada gledamo malo tu analizu, možemo reći da je zapravo impresivan ovaj posao koji ste odradili. Ono što mi sada trebamo napraviti, ako išta, a ono što je zapravo u nadležnosti Evropske unije, to moramo čuti od vas. Gospodin Korbet, izvolite, imate riječ da ovo je jako puno zanimljivog materijala u ovom e, zapravo e, izvješću, da vidimo koji su to obrasci vlasništva i ko zapravo stoji e, kada je riječ o vlasništvu u svih tih brodova tijekom u cijeloj Europskoj uniji. To je nešto o čemu ćemo razgovarati i kasnije kada ćemo razgovarati o malom i tradicionalnom obalnom riborovu te o dodjeli kvota za pojedine države članice. E, dali ste ovdje primjer e, Litve, također imamo i neke primjere iz Ujedinjene kraljevine. Znači, samo 13 e, tvrtki posjeduje 60% kvota. prema izvršću Greenpeace-a otkriveno je da 60% kvota je u rukama 25 tvrtki. Dakle, da došlo je do veće razine koncentracije. Također, iz tog e, izvješća Greenpeace-a, ako pogledamo malo pozadinu tih e, tvrtki, e, samo jedna trećina kvota je u vlasništvu čak, odnosno samo pet obitelji. Znači, zgotovo jedna trećina svih kvota Ujedinjene kraljevine pripada je u rukama pet obitelji. To na neki način potvrđuje ono što je Greenpeace isticao nedavno i Dakle, odbor bi zaista mogao utrošiti nešto vremena da sagleda detalje ovog izvješća i studije, zato što postoji jako puno alarmantnih eh, podataka ja mislim da se ovaj sastanak web streama, dakle svatko može uključiti i pogledati točno što se događa. Također ovdje vidimo da imamo još i snimateljske ekipe koje nas e, prate, ali mene zanima tko stoji iza tih kamera. Da, e, to je znači e, njemačka snimateljska ekipa. Gospodin Herbst, a jeste, tu ste. Možda biste nam mogli objasniti zašto ovdje imamo njemačku snimateljsku ekipu? Znači, to su kolege koji e, znači, rade jednu televizijsku emisiju za učenike i studente u školama kako bi objašnjavali na koji način funkcionira donošenje politika na razini Europske unije. Mm, nadam se da možete podržati taj projekt. Mislim da već jesmo. <laughs> Možda ne na način koji ste mislili, ali jesmo da, znači gospodin Korbet je ovdje spomenuo vlasništvo u tim e, tvrtkama, ali možemo reći da je to nacionalno pitanje. To je e, da, pitanje je ovdje kako možemo primijeniti i zakon o tržišnom natjecanju. Da, to je zapravo ono što nas ovdje e, E, zanima. Također, kada govorimo o e, samoj politici e, Ujedinjene kraljevine i o kvotama, to je dio vaše nacionalne politike, a ne dio europske politike. Gospođa Aguilera, izvolite. Da, gospodine predsjedniče, ja sam također htjela čestitati na razradi ove studije. Mislim da je jako zanimljiva i kao što je rekao gospodin Korbe, i ako sagledamo ovu situaciju, znači od zemlje do zemlje, iako nisam pročitala cijelu studiju, e, ali ističe zapravo tu koncentraciju e, poduzeća koja je sve prisutnija u tom sektoru, a to je jako zanimljivo i važno e, pitanje. Dakle, možda bi trebalo doći do toga da organiziramo raspravu baš o tom pitanju, da vidimo kako će se to dalje razvijati. Ja bih htjela postaviti dva konkretna pitanja. Želim vam čestitati na toj studiji. To je prvo. Znači, moje pitanje se odnosi na akvakulturi. Vi ste govorili da treba poticati akvakulturu i rekli ste da postoje države koje imaju već uređeno zakonodavstvo i one koje to nemaju. Ja sam uvjerena da moramo poticati akvakulturu u Europskoj uniji i da imamo jako veliko tržište koje u ovom trenutku nije u stanju apsorbirati proizvodnju koja već postoji u tom sektoru. Dakle, mislim da je bitno da imamo kapacitete za rast proizvodnje akvakulture, a je li to zaista pitanje nacionalnog zakonodavstva, jer ste govorili da neke zemlje ga imaju, neke nemaju? Jer meni se čini da ponekad ta najveća prepreka e, u tim projektima E, leži u problemu davanja znači licenci e, i da je riječ o tim lokalnim i regionalnim e, propisima koji su velika prepreka. Moje pitanje je što bismo mogli napraviti? Bi li trebalo provesti nekakvu implementaciju na europskoj razini? Kakve bismo mi preporuke mogli možda uputiti iz ovog odbora? Meni bi se to činilo jako zanimljivim. A drugo pitanje – kada uzmemo u e, obzir zapravo veličinu svih tih e, poduzeća. Spomenuli ste jedan detalj koji mi se čini jako zanimljiv, a to je da pelagijske vrste stvaraju više dodane vrijednosti od demerzalnih vrsta od pridnenih vrsta. Dakle, ne po pitanju toliko vrijednosti ulova, nego kasnije po pitanju vrijednosti u samom prehrambenom lancu, kada dođe do prerade, dolazi do stvaranja dodane vrijednosti koja je veća za pelagijske nego za pridnene vrste. Možete li to malo bolje objasniti? Profesor? Profesore? Hvala na ovim pitanjima. Odgovorit ću prvo o znači, dodane vrijednosti pelagijskih vrsta. Znači imamo tu vrijednost ribe u trenutku kad je ona ulovljena, ta vrijednost je manja u odnosu na prerađevine. Budući da je tako prerađena riba nešto što lakše stavljamo na tržište nego e, netom ulovljena riba. Cijeli niz pitanja je bilo i vezano uz to da li se tu radi o nacionalnom pitanju kompanije, ribarske kompanije e, u različitim državama isto tako love u vodama drugih država članica. Imamo isto tako i to trgovanje kvotama na nacionalnoj razini na i to e, kvote koje određuje EU, no s druge strane imamo isto tako i trgovanje kvotama između različitih e, dionika. Neke kompanije trguju sa drugim kompanijama što se tiče kvota bilo bi dobro u tom smislu da se podrži malo obalno e, ribarstvo i vidim da tu ima zabrinutosti što se tiče koncentracije vlasništva u rukama velikih kompanija. Neke kompanije čak imaju 30% svih kvota. Idemo sad u to trgovanje kvotama. U studiji imamo preporuku da moramo imati transparentnu trgovinsku platformu na razini EU-a gdje bi se na transparentan način moglo trgovati kvotama e, na razini EU-a i to bi u svakom slučaju doprinijelo razvoju malih obalnih ribarstava budući da oni nemaju taj efekt poluge na raspolaganju kao velike kompanije. E, velike kompanije u svakom slučaju e, imaju e, veću mogućnost utjecaja. Mi smo provodili studije u supermarketima i govorilo se o tome da budući da smo imali e, konsolidaciju u trgovini na malo, supermarketi zapravo izvršavaju pritisak na malo i srednje robarstvo kako bi smanjili cijene ribe i to zapravo onda gura iz svih tih van, iz svih tih operacija e, mala, e, male ribare i imamo onda više prostora na, za velike kompanije kad govorimo o utjecaju integracije, kad govorimo o održivost, e, možemo reći da velike kompanije mogu na bolji način odgovoriti na brži način na izmjene i takova i e, e, znači ovih drugih parametara. Respondira. Htjela bih samo podsjetiti da znači je bitno da se usmjerimo na to koje mjere trebamo poduzeti, što moramo aktivirati da bismo potaknuli proizvodnju akvakulture. Očito postoji potražnja i preporuka to pokazuju, ali s obzirom na sve te poteškoće koje postoje, mogli bismo možda napraviti nešto e, i iz ovog Europskog parlamenta da zaista potaknemo proizvodnju e, akvakulture u Europskoj uniji? Nisam e, siguran da je to dio vašeg izvješća, no mi u svakom slučaju imamo svoje izvješće vezano uz to i vratit ćemo se na tu temu. A isto tako u kontekstu sljedeće debate E, trebamo vidjeti da li se zastupnici žele vratiti sljedeće godine na ovu temu i vezano uz ono što je gospodin Korbit rekao, koncentracija i industrijska koncentracija u rukama samo nekoliko velikih poduzeća. Gospodine Rund, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Želje bih se pozabaviti ovom temom što se tiče e, zakona o tržišnom natjecanju u EU E, taj zakon se ne bavi oligopolima i mogu reći da imamo visoke razine koncentracije u, rukama samo nekoliko aktera. Ono što je izuzetno važno je da zapravo se promijene i odredbe u zakonu o tržišnom natjecanju konkurentnosti EU-a. E, e, tu smo imali isto tako i presudu iz 98. koja je do tome da se u rukama nekih e, zapravo konsolidira tako veliki obujam e, gospodarskog djelovanja. Mislim da moramo i u tom smjeru djelovati kako bismo napredovali. Hvala. Imate li kakvih zaključaka? Ako ne, onda vam želim zahvaliti na sudjelovanju u našoj raspravi i možda se vidimo sljedeći, e, sljedeće godine. Hvala. Hvala još jednom i mislim da ste uistinu zaslužili pljesak. Thank you. Right, um, we've an hour left to go. A sad imamo još sat vremena na raspolaganju, idemo dalje mm, s našim dnevnim redom. E, radi se o pravednim uvjetima raspodjele ribolovnih mogućnosti za ribale marog tradicionalnog i obalnog e, ribolova. Dobili ste pismo iz Life Association e, of Europe i tu se govori o sustavnoj pogrešci neuspjehu u provedbu ZRP-a, a radi se isto tako i o dovođenju pitanja jednog od ciljeva, radi se o integraciji e, mal, malog obalnog e, ribarstva. E, dok malo je obalno Ribarstvo predstavlja 70 ili 80% svih flota e, u poboju brodova, isto tako daje 60% radnih mjesta, dobiva samo 3% kvota. E, organizacije e, proizvođača isto tako trebaju e, u zakonodavnim aktima doprinijeti integraciji malog, e, malog e, ribarstva, no možemo reći da oni mopoliziraju te zapravo sprečavaju malim ribarima pristup na tržište. Isto tako se govori o tome da malo obalno ribarstvo je ekološki održivije bez obzira na to flote malog obalnog ribarstva su u potpunosti isključene za ribarolne mogućnosti što se tiče kvota za stokove država članica. Evo, ZRP treba u svakom slučaju ojačati integraciju malog obalnog ribarstva, ali u praksi e, kako to funkcionira u ribljoj industriji u okviru e, odredbi i tako dalje, zapravo se tu spriječava postizanje ovih ciljeva što se tiče malog obalnog ribarstva u okviru ZRP-a. Sad ćemo dati riječ komisiji. Gospodin Vajgauskajte, izvolite. Zapravo, gospođa Vajgauskajte, izvolite. Imate riječ. Hvala. Još jednom zahvaljujem što ste mi dali riječ. Da, u istinu mogu reći da mm, sve bolje i bolje izgovarate moje ime koje je teško za izgovoriti. kako ne bismo trošili vrijeme, ja ću e, odgovoriti na najvažnije elemente ovog pisma. Neću procjenjivati što sad sve sveobuhvatno ZRP radi. Prije nego što uđemo u konkretne izazove, želim podcrtati da naravno je malobalno ribarstvo jako važno u EU i brojevi govore o tome. Imamo e, više od 70% flote koja je u rukama malog, i malog obalnog ribarstva. I imamo više od 80 tisuća riba, e, ribara. To, je, to su brojke iz 2018. godine. No, e, moramo imati na umu da su oni ključni za razvoj tih manje razvijenih obalnih područja. Kad govorimo o stokovima, kad su oni u dobrom e, stanju, onda svi to mogu iskoristiti i velika ribarska industrija i malo i obalno e, ribarstvo. Mi e, govorimo što se tiče EU ribarskih flota rekordni profit, a to je naravno prije svega E, slučaj za veliku ribarsku industriju. Kad govorimo o distribuciji profita nije bio jednak svugdje u državama članicama. Vrati mo mm, se na ono što je ZRP. Mislimo da tamo u okviru ZRP-a isto tako imamo preferencijalni tretman za malo obalno e, ribarstvo. Tu imamo članak 5 gdje države članice mogu imati dati preferencijalni pristup e, takvim malim E, ribarima. Isto tako imamo i preferencijalne, e, izuzeća iz sadašnje uredbe o kontrolama. Imamo izuzeće e, vezano uz povlastice, iskrcaj i tako dalje. Te taj preferencijalni tretman je već ovdje vezan u specifičnosti malog obalnog ribarstva. Sad kad govorimo o izazovima vezano uz Eh, ovo pismo od strane Low Impact Fishers of Europe. Eh, najvažnije je tu eh, pristup kvotama, nakon toga pristup organizacijama proizvođača i nakon toga financiranju. Kad govorimo o pristupu kvotama, izuzetno je važno podcrtati ovdje da distribucija nacionalnih kvota je u rukama država članica. To je njihova njihova nadležnost i oni to također i pomno čuvaju. A ono što E, imamo u temeljnom aktu u članku 16 da se te kvote moraju raspoređivati transparentno u skladu sa svim kriterijima socijalnim, gospodarskim i okolišnim. 2016. E, godine komisija je pisala svim obalnim državama i e, isto tako je zatražila da kažu kako primjenjuju ove odredbe članka 17. Vidjelo se tu da su kriteriji koje države članice koriste tako, tako raznoliki da nemamo jedno, jednu soluciju koja može biti prikladna za sve. Članak 17 ne daje ulogu komisiji budući tu nemamo e, definiciju koji su to kriteriji, oni nisu definirani i komisija ne može osigurati kako se to provodi u djelo. Idemo sada pristupu, e, prelazimo sada na pristup e, organizacijama e, proizvođača. U uredbi CMO u članku 6 u preambuli govori se eksplicitno o tome da države članice moraju uzeti u obzir karakteristike što se tiče ribarstva, posebno malog ribarstva. Jako je važno da te organizacije proizvođača imaju također i dobro predstavljeno sudjelovanje malog ribarstva. Te odredbe su već tu. 2016. godine godine u smjernicama komisija je ta, tu ambiciju i ponovila. E, a u članku 20 CMO uredbe komisija je provela procjenu kako bi procijenila da li e, države članice provode ove kriterije što se tiče pristupa organizacijama proizvođača i vidjelo se da tu imamo i neke posebne kriterije za male ribare ako države nisu e, sukladne u svom djelovanju, onda komisija e, ostvaruje dijalog. Ako se to ne provede u dijelu te izmjene, onda nakon toga isto tako možemo nametnuti provedbu takvih e, odredbi. Treće, je isto tako važno pitanje u ovom trenutku pristup financijskim sredstvima E, sadašnjem MFF-u i isto tako i budućem e, fondu. Pogledajmo sada e, primjere podrške, imamo akcijske planove koje države članice moraju provoditi. Ako imaju više od tisuću e, brodova u svojoj floti, tisuću malih brodova. Isto tako imamo i preferencijalnu stopu financiranja za malo ribarstvo, to je 80% u odnosu na 50% koja je uobičajena stopa sufinanciranja. Isto tako, vjerojatno znate da Komisijin prijedlog još ide i dalje vezano uz to. E, imamo znači za malo ribarstvo tu stopu financiranja koja se povećala na 100%. A imamo i ta pomoć što se tiče zamjene motora i tako dalje. Nadamo se da će to ostati i nakon trijaloga. Kad govorimo o akcijskom planu Imamo isto tako i e, ojačani pristup što se tiče akcijskih planova za malo obalno ribarstvo. Sada bi, i to je nešto što će u svakom slučaju stajati i budućem MFF-u. E, a sada da zaključki, zaključim. E, kostalne zajednice u svakom slučaju e, moraju dobiti prikradnu pomoć i potporu, no ono što nam je potrebno za to su prije svega zdravi stokovi, a kako bismo to imali ali svi moraju igrati svoju ulogu, uključujući malo obalno ribarstvo. Kao što sam rekla, eh, je da zapravo eh, to da imamo malo i obalno ribarstvo koje predstavlja 75% evropske flote, ali tu imamo onda i kumulativne učinke toga. I u tom smislu moramo osigurati da prije svega imamo oporavljene stokove. Hvala. Okay, just on that last point. Hvala ova e, zadnja točka. Što činite kako bi ostvarili tu suradnju sa malim obalnim ribarima. Da, e, to nije e, lagano, imate jako veliki broj individualaca malih ribara i tako dalje, no želite u svakom slučaju ostvariti tu suradnju, no kako to činite? Prije svega mi uključujemo se u razgovore i suradnju sa svim dionicima, uključujući male ribare. Mi u svakom slučaju e, potičemo savjedotavna vijeća da imaju i dobru prisutnost e, malih ribara. Te također tražimo od dionika i od savjetodavnih vijeća da nam objasne kako i osiguravaju tu prisutnost malih ribara. S druge strane imamo i reviziju uredbe o kontrolama i tamo ćemo imati i rješavanje ovog problema što se tiče prikupljanja pravih podataka i od strane malog obalnog ribarstva. Evo, to su dvije mjere koje mogu citirati citirati u ovom trenutku. Hvala. Sad imam e, zbilja dugu e, listu govornika bez iznenađenja. Gospodin Korbit, izvolite, hvala. E, ovo i dalje pokazuje da situacija nije zadovoljavajuća. U pismu se o tome govori, a komisija u svom odgovoru kaže da su instrumenti za rješavanje tog problema u rukama država članica. No, e, države članice, bez obzira što im zakonodavstvo to nalaže, e, ne rade. Nalaže im da uključe e, u svoje akcijske planove i da pruže poticaje malom obalnom ribarstvu. Ako pogledamo prethodnu raspravu o raspodjeli kvota i ako vidimo da su zapravo kvote pod državama u rukama e, nekoliko velikih e, industrijskih aktera, onda e, vidimo da i tu situacija nije dobra, a kvote su nadležnost država članica. Što se tiče ovih država članica koje imaju izlaz na Atlantik, 90% e, brodova iz e, malog obalnog ribarstva, tamo oni nisu uopće prisutni u e, organizacijama proizvođača. A kad govorimo o MFF-u, komisija govori o tome da 12 država ima akcijski plan vezano uz to, to znači da ostatak njih nemaju uopće akcijski plan. Moje pitanje komisije je sljedeće. Da, vi ste rekli da ste uzeli e, u obzir ove zabrinutosti i ostvarili dijalog vezano uz neke točke, ali koliko ćete dalje ići e, vezano uz to? Hoćete li isto tako pokrenuti postupke zbog neizvršavanja obveza ako države članice ne provode u djelo ono što stoji u zakonodavstvu i na što su se obvezali, a to zapravo da se ulože traže posebni i veći napori za uključenje malog obalnog ribarstva. Znači, hoćete li pokretati takve postupke ako se provodi suprotno onome što stoji u zakonodavstvu? Evo, jasno pitanje komisije, hoćete li dati i jasan odgovor? Da, u istinu. Prije svega što se tiče ovog pitanja 12 država članica sa akcijskim e, planovima, dakle u, e, u zakonodavstvu stoji kriterij da države članice koje imaju znakovit sektor malog ribarstva moraju imati takav akcijski plan, ostale ne. A što će komisija napraviti sa državama koje ne ispunjavaju zahtjeve? Prvo, u članku 17 e, nemamo ja ovlasti u rukama komisije da provjerava e, provedbu tih kriterija Imali smo isto tako i 2017. E, e, godine jedan slučaj pred e, sudom Ujedinjene kraljevine, a to je tužio Greenpeace i tamo smo zapravo vidjeli da imamo različite kriterije i određivanja. A kad govorimo o horizontalnim provedbama država članica, onda se ne smijemo usredotočiti samo na malo ribarstvo Komisija e, mora u svakom slučaju e, iznijeti postupak pred sud protiv država članica u trenutku da kad ne provode bilo kakvo zakonodavstvo. Imamo u ovom e, trenutku jedan postupak koji se tiče ovih e, organizacija proizvođača, a novi kolegi također govori i o e, nultoj toleranciji za neprimjenjivanje e, europskog zakonodavstva. Evo možda kolega može e, objasniti o čemu se radi. Da, mi sada ćemo provesti postupak da prove provedemo analizu svega što rade države članice u provedbi zakonodavstva i to će trajati godinu dana. Imamo znači ovaj postupak zbog neizvršavanja obveza protiv jedne države članice. Nastavimo, nastavljamo s tim, definiramo e, probleme. Znači prvo imamo ovaj dijalog, a nakon toga ćemo imati postupak protiv zbog neispunjavanja obveza ako je to potrebno. Evo imamo još osam država koje su se žele javiti, e, ne država nego zastupnika koji se htjeli javiti za riječ, imamo otprilike deset minuta još za ovu točku. Izvolite. Biti ću vrlo kratka. E, znači, tu sam vidjela da se govori u jednoj rečenici o pravičnom sporazumu sa malim ribarima. E, a kad pogledamo situaciju, koncentracija je sve veća i veća. Na primjer, u Mediteranu imamo oko 20 kočarica koji posjeduju e, znači skoro to, totalni broj kvota za e, plavo, e, plavoperajnu e, tunu. Ja smatram da je to nepravedno budući da je industrijsko ribarstvo tijekom 2000. godina bila odgovorna za pretjerano i prekomjerno prekomjerni ribolovi. Pitam se što će komisija napraviti vezano uz to. Gospodin Pizarro. Vou também ser rápido. Um Hvala lijepa I ja ću biti vrlo kratak. Ovo je jedan od onih slučajeva kad politička volja postoji. Europski parlament se već izjasnio kao i komisija. Želi se poticati i zaštititi malo ribarstvo. I onda donesemo uredbu da se to dogodi, a onda se ništa ne dogodi. I to je ono s čim se moramo suočiti, moramo pitati zašto i kako. Rezultat je takav da uredba nije pomogla malim ribarima. Da li je komisija provela jednu procjenu e, provedbe te uredbe? Jer vidite, postoje zemlje koje imaju akcijske planove za provedbu te uredbe i da li je komisija pogledala koji su učinci, koji ima najbolje rezultate. Da li one koji imaju nacionalne provedbene planove, akcijske planove ili oni koji nemaju. Da, to nas zanima. Zatim, jeste li općenito napravili procjenu svih provedbe svih e, nadležnih i relevantnih akata za to? Zatim, kako jeste napravili konkretne usporedbe koliko ko zarađuje mali ribari i koliko velike ribi zapravo izlače i kako to izlak na održivom području, koliko su mali ribari održivi. Bueno, no nada... Dakle, nije ništa novo to što nam je sada komisija izložila, već smo i ranije konstatirali da Znači, ne da nemamo preferencijalni tretman, nego nismo niti imali raspravu o e, znači, Europskom fondu za e, morstvo i ribarstvo jer je jedno imati resurse, a drugo je kako ćemo preraspodijeliti te resurse. Dakle, jako puno se razgovore, rasprava vodilo oko malom e, ribolovu, a imamo jako malo sredstava koje se izdvajaju za podršku tom ribolovu. Također se ne poštuje e, niti e, preraspodjela kvota među državama članicama, ne postoji transparentni kriterij koji je lako vizualizirati i, i njime baratati i jako je teško uzimati u obzir sve te odredbe na papiru a činjenica je, kao što je rekao moj kolega Richard, dakle ne postoji način da e, zahtijevamo nešto što se ovako i onako ne ispunjava. Dakle, e, možemo od, obvez, od udruženja proizvođača tražiti da poštuju obvezu iskrcavanja. Istina je, ali možemo reći da je sve ostalo što je nadovezano uz to nešto što se ne može ispoštovati. Kada govorimo o tom, znači obiteljskom, odnosno obalnom, tradicionalnom ribarstvu, e, o, e, to je nešto što e, za sada nema dovoljno političke volje a problem je u tome što se vodi jako puno rasprava, a e, nema dovoljno političke volje da se to provede i u djelo na terenu kroz davanje resursa. Gospođa Tomašić. Hvala lijepa, ja neću dugo. E, uredbom o zajedničkoj ribarstvenoj politici naglasak je stavljen na gospodarski razvoj u obalnim područjima. Prednost pristupa ribarima malog obalnog i tradicionalnog ribolova dana je unutar zona od 12 nautičkih milja dakle u najosjetljivijem dijelu voda unije. također uredbom o mmf u prepoznaje se mali obalni ribolov. u tekstu nove uredbe i prepoznata je važnost malog obalnog ribolova i nadam se da ćemo sve tri institucije europska komisija vijeće i parlament konačno uspjeti usuglasiti tekst koji će doprinijeti zaštiti ove osjetljive kategorije flote. hvala lijepa. Thank you. Mr. Sullivan? Thank you, Chair. Uh, Sullivan, hvala. Komisija je upravo rekla da nisu ispunjeni kriteriji po članku 17 o poštenoj raspodjeli i ne mogu zapravo osigurati kako će se to provesti. Prema tome šta mali artizanalni ribari mogu učiniti ako se članak 17. ne provodi u zemljama članicama. Šta mali ribari tu mogu učiniti? Dobro, imamo još čitav niz drugih e, pitanja i govornika, ali vidim da ovdje osjećamo sve veće podršku za male ribare i osjećaj frustracije zapravo zbog svega onog što je recimo i u dopisu ovdje istaknuto da su ciljevi zajedničke ribarstvene politike kao ne ispunjaju kao ni ciljevi uredbe koja treba zaštititi ribare. Prema tome, pitanje komisije kakve smo nove mjere predvediti. ali ostavimo to sada. Idemo slušati dalje komentare i pitanja. Gospođo Mato. Hvala. Dakle, svi smo ovdje jako zabrinuti o tome e, kako je znači naša tradicionalna flota pogotovo na sredozemlju u opasnosti i iz ovih podataka vidimo kako je, znači, iako ona čini 72% e, ukupne flote i 81% zaposlenih radnih mjesta, predstavlja samo 21% znači, te vrijednosti ulovljene ribe. Dakle, moramo tu retoriku napustiti kada se govori o tome da su ti mali e, znači, ribari odgovorni za uništavanje naše obale i morskih resursa. On je od, e, znači, taj sektor, znači, malog tradicionalnog ribarstva je od iznimne važnosti za cijelu našu, znači, zajednicu zajednicu, ne samo za obalne zajednice. Ono utječe i potpomaže u ravnoteži, u očuvanju ravnoteže ekosustava i također ima minimalni ekološki učinak. E, ono što je problema to je što i dalje e, postoji nedovoljno e, resursa i postoji nedovoljna transparentnost u tome kako se koristi Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Samo 18,8% potpada znači na je izdvojeno za upravo ovaj sektor. Na nama je da to više kontroliramo, ali mislimo da bi i komisija trebala preuzeti svoj dio odgovornosti i ne mislite možda da je došao trenutak da više ugradimo znači u te e, postupke odlučivanja u zajedničkoj ribarstvenoj politici i te dionike, znači te male ribare koji upravo rade u tom sektoru. Nama je iznimno teško e, priznati E, zapravo e, sudjelovanje tim organizacijama i reći im da zapravo ne postoji dovoljno transparentnosti. E, kada, je, kada govorimo o toj znači postupku o povredi, mene zanima sada u kojoj je to fazi trenutno? Evo, čuli smo da se ovdje tvrdi kako mali ribari dobivaju nekih 18% pres, pre, proračuna predviđenog MMF-a Možda bi nam mogli podsjetiti vi koliko je zapravo profit koji kojeg veliki sektor ostvaruje, a koliko mali ribari, s obzirom na ovo koliko smo čuli da dobivaju iz proračuna. Gospođo Marun, hvala. E, Komisija iz mog vlastitog iskustva i razgovora s ribarima mogu reći da otvoreno da je zajednička ribarstvena politika bila katastrofa za male ribare i proizvođačke organizacije su posebno stvorile jednu veliku razliku između onih koji imaju i koji nemaju u toj ribarskoj industriji. Prema brojkama koje su objavljene prema udrugama malih e, ribara je situacija da 89% kompletne flote ribarske u Velikoj Britaniji ima pristup sa 3% ukupnom onom e, ribarskim stokovima koje se smiju i mogu E, loviti, odnosno kvotama. Prema tome za veliku većinu ribara tako da se jako bore da svoju egzistenciju nekako pokrpaju i zapravo jedva preživljavaju. Kao mali ribari nikad nisu mogli razviti ništa od onog što im treba za recimo razvijanje ribarstva kojih sve ono ne smiju koristiti što velika ribarska poduzeća smiju. Prema tome, oni koji ne drže e, kvote e, ne mogu ništa napraviti, jednostavno ne mogu sa ono malo listova koje recimo ulove Velike Britanije izvan samih kvota preživjeti. Ali mislim da je to dovoljno. Ovaj monopol koji se ovdje vodi se prvo proizvođačke organizacije su nametnule ribarima a ribari ne mogu živjeti. Prema tome kako ćemo ih kompenzirati, kako će oni recimo svoje djeci za ovaj Božić priuštiti makar božićnu već, božićni objed. Hvala. Dakle, kvota je nacionalna stvar kao što znamo, a britanske konzervativne i laboritijske vlade su se sukcesija na Evropska unija dijelili kvote unutar nacionalnih granica, a ne komisija. To vas samo podsjećam. Gospodin Lagran. Da, hvala. Naš je posao da vi budete budni, a ne da vas zabavljamo. Da, u vezi ovog dopisa i svega što, onog što danas govorimo, to nisu nove stvari, sve to smo već govorili. Ali malo upozornje, čak i ako budete pravilno postupali sa kvotama i njihovom preraspodjelom. Pogotovo e, njihovom podjelom malim ribarima. Još uvijek ostaje veliki problem, a to je financiranja. I ovdje smo već govorili o problemima vezanim za integraciju. Postoji najme opasnost koja prijeta ribarima. Moramo biti jako, jako pažljivi. Možda bi komisija mogla razviti jedan plan koji bi osigurao da mali ribari mogu doći do doista do kapitala koji im treba, a ne da se govori ovdje o vertikalnoj ili horizontalnoj integraciji koja ugrožava opstanak malih ribara. Možda bi recimo rješenje financiranja i rješenje kapitala koje je potrebno malim ribarima njima pomogla da se održe. Prema tome financiranje je po nama prvo pitanje, a ne zadnje. Gospodin Kaskin. Pokušat ću biti kratak. Sa vijećom u trijalogu se upravo raspravlja o budućem MMF-u eh, i tu imamo odredbe koje se tiču malog obalnog eh, ribarstva. Mogu reći da vijeće u tom smislu nije baš kooperativno i to će biti predmet rasprave vidimo da europska nadležnost nije potpuno vezano uz tu temu i mi možemo na tome inzistirati. Želio bih znati jednu stvar, budući da smo to imali i u prošlom EMFF-u, e, da li e, što se tiče ovih planova, znači akcijskih planova e, za malo obalno ribarstvo koji su e, ostvareni u 12 država članica, da li je komisija provela analizu koja je bila korist tih planova? Dakle, već je sada sve rečeno, ja sam zadnji. Kvote su pitanje znači, na nacionalne nadležnosti i zapravo je jako teško da mi odavde iz Europskog parlamenta možemo promijeniti takvu, znači takav smjer e, po pitanju ove preraspodjele kvota, ali e, mi ovdje upravljamo znači kroz e, trijaloge sa Evropski fondom za pomorstvo i ribarstvo mi postoji tendencija, a to je nam rekla i predstavnica komisije, da se posebna pozornost e, usmjeri upravo na mali i tradicionalni e, ribolov kroz e, znači, plan djelovanja. Ja mislim da je to instrument koji imamo na raspolaganju, a to je da posebnu pozornost usmjerimo upravo na taj sektor i da vidimo kako će na kraju završiti ti trijalozi i hoćemo li doći do, pragmatičnog i ravnoteženog rješenja. Imam osjećaj da ovdje govorimo o e, zapravo organizacijama zahtjevima proizvođača, ali ja mislim da postoji e, razlika do zemlje. Postoji tamo gdje e, je, znači, je više tih organizacija proizvođača u tom tradicionalnom ribarstvu uključeno, negdje ih je manje. Dakle, kada govorimo e, kada govorimo samo o duljini broda, kada je riječ o tradicionalnom ribarstvu, mislim da je to malo onako e, prerigidan kriterij. Znači, 13, 14, 15 metara bi bila ta nekakva, to nekakvo plovila, sve ono više od toga, zapravo e, to onda se ne može smatrati u toj kategoriji. Dakle, nama treba možda fleksibilnija nekakva definicija E, ili možda jednostavnija definicija. E, ja pretpostavljam, odnosno kažem da je ova definicija malo prestroga, prekruta. Kada govorimo o organizacijama proizvođača u ribarstvu, dakle to je dosta generalizirano kada je riječ o svim zemljama, zato što u nekim zemljama postoji jako puno, jako puno tih organizacija proizvođača, a negdje ih ima jako malo. Dobro, Mislim da se mi tu zapravo mnogim stvarima jako slažemo. Ali komisija dijeli te argumente. No komisija je na početku već rekla da su neke od tih stvari isključivo nacionalne prirode, isključivo u nadležnosti zemalja članica. Međutim, od onog što je u našoj nadležnosti i na tome možete li, vidite li puta komisije gdje možete taj neravnotežu u odnosu na mlade u kojoj su zapostavljeni mali ribari nekako popraviti. I zatim e, vidjeli smo da na tom području zaštite malih ribara neke zemlje bolje e, postupaju nego neke druge. I onda je pitanje ne bi li mogli tu napraviti primjer najbolje prakse pa da to i drugi usvoje da vide zašto je u nekim zemljama situacija bolja za male ribare. Evo izvolite, imate riječ komisija. Hvala. Možda bih trebao nešto objasniti što izgleda ne razumiju baš svi najbolje čak ni za proizvođačke organizacije komisija ne nosi nikakvu prioritetnu odgovornost, nego zemlje članice. Zemlje članice trebaju zapravo donijeti kriterije za po kojima rade i odgovaraju proizvođačke organizacije i oni moraju nadzirati kako one rade. Ja sam već, mi ćemo tražiti da se oni drže evropskih propisa i tražiti da se dakle poštuju se evropski svi zakoni. Međutim, e, mislim mi znamo da je unutar zakonskog okvira je member The member states are responsible and they have the primary responsibility. Dakle, zemlje članice to imaju glavnu odgovornost i one moraju provjeravati, one moraju recimo svake dvije godine napraviti kompletan jednu provjeru da li se svi kriteriji poštuju, a ako ne, one moraju zapravo pozvati na odgovornost eh, proizvođačke organizacije a naša je odgovornost da zemlje članice onda provjeravamo da li su one svoje obaveze ispunili i da li nadziru i provjeravaju kako funkcioniraju proizvođačke organizacije. I onda ako mi konstatiramo da zemlje to ne čine nakon određenog postupka opomena i tako pozivanja da ispune uvjete, mi pokrećemo postupak zbog kršenja ugovora. Ali koliko znamo, E, zemlje članice napreduju na tom svom poslu nadzora i komunikacije sa proizvođačkim organizacijama. Vidjeli smo da su e, mnoge proizvođačke organizacije se koriste kako bi se apsolutno postigli ciljevi ZRP-a i to je cilj čitavog našeg djelovanja. Dobro, ne bih to dalje ovdje elaborirao, ali to sam morao reći ukratko. A ja samo da nadopunim kolegu. Čini mi se da ova rasprava ovdje se to pomalo preklapa i zapravo duplicira iste stvari koje se, kojima se raspravlja na trijalogu i da se donekle zapravo prejudiciraju stvari iz usvajanja budućeg VFO-a. Međutim, želim naglasiti da ako je Europski parlament odlučio da se osiguraju više i boljih sredstava za mala, male ribare, onda koristimo doista novi višegodišnji financijski okvir za to. Jer ako bi mi dozvolili da se recimo e, sredstva koja su predviđena za zajedničku ZRP e iz opet svode i kanaliziraju velikim flotama koje će napraviti još veće e, brodove nikako nije u redu. Prema tome tu se mora djelovati. A što se tiče dalje malih ribara, koliko znam, mi smo imali u novim našim procjenama učinka naših propisa na različite područja i politike imali posebno poglavlje posvećeno malim ribarima i gledalo tu se treba napraviti procjena učinka dosadašnje primjene nadležnih e, akata kao i općenito kako kakvo je stanje malih ribara. I mislim da se moraju svi glasovi čuti mi činimo sve što možemo da čujemo naravno ne samo glas velikih dionika nego prvo malih ribara. A što se tiče predstavljanja malih ribara, to je već ona glavna točka, prva točka na kojoj moramo početi. Jer mali ribari imaju u principu svi isti put koji mogu doći do donositelja političkih odluka i zakonodavaca. Zatim, pitanje implementacije, što je apsolutno nacionalno pitanje za zemlje članice, jer zemlje članice same donose svoje operativne planove, a kako će zemlje članice svoje prioritete dodijeliti čemu i kako odrediti, to je njihov prerogativ, to je u njihovoj nadležnosti. Međutim, novi fond treba biti jednostavniji kako bi bio lakše dostupan za subvencije pomoći i različito financiranje malim ribarima, a mi moramo osigurati da stvarno novce dobiju samo oni koji ih trebaju. Zatim, bilo je tu puno pitanja o koncentracijama e, sredstava ili gdje ko dobiva više kvota ima lakše pristupe i to je opet u nacionalnim odgovornostima. Mi činimo što možemo, međutim članak 17 je napisan i on nepravo komisiji ne daje nikakve alatke da e, provodi neke drastične mjere. Imamo još četiri kratka pitanja. Prvo, koja je zemlja e, protiv koje je komisija pokrenula proceduru zbog kršenja e, propisa europskih. Zatim, jel bi nam mogli dati primjer zemlje koja ima najbolju praksu kad se govori o malim ribarima i odnosu prema proizvođačkim organizacijama. Tri, jesu li mali ribari ti koji mogu zaraditi isto u relaciji kao i veliki sektor velikih poduzeća i na kraju da li treba zakonodavnih promjena kako bi se dakle novi pravni akt ili neke zakonodavne mjere da se uklone sve slabosti iz e, članka 17. i da li će se to dogoditi u novoj e, u reformi ZRP-a novog. Dakle, zemlja protiv koje se vodi postupak za kršenje propisa je Velika Britanija. Dakle, Velika Britanija ili Ujedinjeno kraljevstvo. Nisam znao odgovor na to pitanje, ali eto. Dakle, Britanija je ta zemlja. Hvala, gospođo Mamri. Molim vas, komisija, nastavite. Ja odgovaram na pitanje koje ste mi postavili. Dakle, zemlja u kojoj mi mislimo da su najbolje e, prakse sa zaštitom i poticanjem malih ribara, to je Francuska, mislim da oni imaju najbolju praksu. Comprenor, to je proizvođačka organizacija u Francuskoj u kojoj su uglavnom većina članova upravo mali ribari koji dobro žive i dobro rade. Zatim, pitanje gospodarskog uspješnosti, ekonomske uspješnosti pokazatelja za njihovu uspješnost malih ribara u odnosu na velika ribarska poduzeća. Nažalost, nemam ove podatke pri ruci koje sam imao prije dva tjedna, ali ja sam tražio kolege da mi dosta nisu. Ali možemo vam to naknadno pismeno poslati. Osim toga, sjetite se iz one prezentacije velike poduzeća ostvaruju oko 70% volumena i više od 50% vrijednosti ukupnog proizvodnje koja ide u ribarskom sektoru. Ali sa konkretnim brojkama vam možemo se vratiti, možemo vam pismeno dostaviti kasnije. A sad reforma, to je pitanje za kolegicu. Kao što ste jučer primijetili, naš novi povjerenik E, jedva da je unio svoju kašalicu za kavu u svoj ured. Prema tome mislim da je preuranjeno da vam kažem da li će biti potreban novi pravni akt da se e, premoste e, slabosti članka 17. Ali kao što je u onom dopisu istaknuto, novi povjerenik će procijeniti one elemente koji nisu dovoljno dobro razrađeni u ZRP, uključujući socijalnu dimenziju govoreći o tome, to znamo da mali ribari imaju vrlo bitnu socijalnu dimenziju i jako dobro se odražavaju na puno toga, ali posebno jaka socijalna dimenzija. Hvala lijepo komisijom, mnogo toga nismo stigli ovdje odraditi, ali ovo je svakako bila jedna vrlo korisna razmjena. A sada idemo na sljedeću točku Dakle, riječ je o službenom putovanju odbora za ribarstvo u Palmo de Majorku u Španjolskoj od 23. do 25. studenog. E, radi sudjelovanje na sastanku IKATA. Imali smo znači e, pet članova u našoj e, komisiji, šest članova u znači u našem odboru. E, taj sastanak se usredotočio na e, tropsku tunu i na mjere upravljena za kućak, za plavi i bijeli iglan, za modrulja i također e, na tim takozvanim uređajima za privlačenje ribe, fandovima, za usvajanje korektivnih mjera za kontrolu plavo plavoperene tune. Dakle, mi ne znamo točno što se <laughs> sve ovdje događalo. Jako puno rasprava se odvijalo kao off stage, znači iza pozornice a kada ste imali nekakav, znači, te, e, tu nekakvu polujavnu razmjenu e, stajališta po pitanju onoga znači što se sve moglo pratiti. Ali evo mi nismo bili tamo kao e, pregovarači nego samo kao promatrači i zahvaljujući briefinzima koje smo dobili mi smo uspjeli na neki način vidjeti koje su bile one glavne teme kojima smo se bavili. Sada bih htio predati riječ gospodinu Jesenu i možda bismo pokušali demistificirati cijeli taj postupak e, i on će nam reći što se postiglo, a što se nije uspjelo evo postići. Hvala. Dobro jutro svima. Evo, vratili smo se, kao što je bilo rečeno, znači nakon vrlo intenzivnih e, deset dana i to iznimno, iznimno teških e, pregovora. E, dakle, mi smo se radili sa jednim, radilo se jednom od najtežih e, sastanaka koje smo imali i u mom nekakvom pamćenju, znači na svim sastancima ikad ovo je bio najsloženiji. Dakle, ja neću ući sada u e, čitavu tu razradu, ali možemo reći da smo negdje na sredini tjedna zapravo imali postupak koji je Eh, bio na kraju pozitivan rezultat s obzirom na svo vrijeme koje je bilo uloženo i također po pitanju svih prioriteta koje smo uspjeli dotaknuti tijekom tog sastanku. Dakle, ne uvijek na naše zadovoljstvo, ali tako je to u tim organizacijama i ja bih se samo sada kratko htio dotaknuti samo nekih ključnih događaja. Dakle, imali smo 17 eh, preporuka i rezolucije koje su bile usvojene eh, u tih 10 dana sastanaka Šest se ticalo znači nadzora i e, kontrole e, i praćenja. Imali smo također i neke mjere koje se tiču očuvanja e, nekakvih vrsta i njihovog upravljanja. Cilj je bio taj da pokušamo uspostaviti drugu godinu zaredom više održivih mjera za tropsku tunu, posebice za e, veliko oku tunu. Mi smo to pokušali napraviti prošle godine, nismo uspjeli i jedna od tih poteškoća E, je bilo to što postoje neke mjere koje jesu trenutno na snazi, koje stavljaju ograničenja za ulov e, a e, na onim područjima na kojima nadležnost imaju znači, stranke potpisnice. E, oni su uspjeli smanjiti e, ulova budući da su se stoko, stanje stokova pogoršalo. Oni su uspjeli ograničiti, htjeli su ograničiti zapravo e, dozvoljeni maksimalni ulov, a ono što su napravili, a to je da su zapravo napravili lošu konfiguraciju. Na taj način su pokušali stvoriti prostor za one obalne države koje su u razvoju kako bi mogli nastaviti sa svojim aktivnostima u ribarstvu. Recimo, to se primijenilo za Brazil koji ima više od sedam puta dozvoljenih količina e, ulova. Neke države su imale ogromnih i problema i ogromnih tih premašivanja dozvoljene količine. E, naravno kad dođe do takvih situacija onda se stokovi počinju smanjivati i to je iznimno opasno. E, pitanje je sada koje ribolovne mogućnosti smijemo pružiti državama u državama u razvoju, a kada država želi povećati svoj, e, znači, svoje ribolovne mogućnosti, a stokovi se smanjuju, populacije riba su sve manje. E, mi nismo ovdje donijeli neku dugoročnu mjeru, ali najveći rezultat je bio taj da se sklopi sporazum o smanjenju kvota, što znači da je tak globale zapravo, tak globalni tak u skladu sa znanstvenim podacima. Evo, to se dogodilo e, zadnji dan. Možemo reći da je to jedan bio od tih rezultata koji su bili pozitivni. E, osim toga, E, jedno od drugih ključnih pitanja, a to je kako da se e, suočimo sa smrtnošću mlađi, s obzirom da je e, mlađ znači veliko oke tune iznimno ugrožena. I upravo zato postoji čitav niz tih e, plutajućih uređaja, znači uređaja za privlačenje ribe koji mogu pratiti e, sve ribe koje e, prolaze ispod i uspjelo se utvrditi da se smanji broj tih uređaja za privlačenje ribe koji se smiju koristiti. Upravo zbog toga je došlo do obustave ribarstva na nekim dijelovima kada je riječ o određenim populacijama. Dakle, ili se moglo nastaviti ribariti slobodno ili pak da se e, ti fadovi isključe ili pak da su u potpunosti obustavi ribolov. To su dva rezultata koja su bila potpuno e, pozitivna i koja ne smijemo zanemariti. Sada je pitanje kako možemo upravljati tom tranzicijom od toga da ćemo dati više ribolovnih mogućnosti zemljama u razvoju koje imaju jako malo znači ukupnog dozvoljenog ulova na raspolaganju i kako možemo to uskladiti sa znanstvenim rezultatima. E, dakle, e, također moramo to uskladiti sa ciljevama koje smo si postavili, a to je postizanje najvećeg održivog prinosa do 2020 godine. No možemo reći da smo na kraju bili zadovoljni tim rezultatom. E, što se tiče e, drugih e, stokova, ja bih htio još spomenuti neke aspekte. Po prvi put smo imali dva prijedloga na razini Europske unije koja su bila usvojene. Prvi je bio uspostava totalnog taka za modrulje u Atlantskom moru E, i u, e, e, znači, u Atlantskom oceanu i na Sjevernom Atlantiku. Dakle, ti stokovi nisu u opasnosti, ali vidjeli smo da se se povećali broj ulova u proteklih nekoliko godina, te smo odlučili da je vrijeme da pravodobno reagiramo kako bismo pokušali unaprijed stabilizirati situaciju i kako ne bismo za nekoliko godina se našli u kriznoj situaciji gdje moramo očuvati tu vrstu. Dakle, ti prijedlozi su bili usvojeni i to je bio pozitivan rezultat. Isto vrijeme vrijedi i za e, isto e, vrijedi i e, za plavog i bijelog iglana. Dakle, pitanje je kako možemo E, odblokirati tu situaciju, te su bili uspostavljeni planovi upravljanja za plavek i bijelog uglana. Znači, to su dvije ribe koje su sada dobile e, potrebnu razinu zaštite kako bi se mogla zajamčiti budućnost svima onima koji e, žive od te vrste znači ribarstva. I zadnja točka koju još želim spomenuti, a to je E, pitanje e, znači e, plavoperene tune. Dakle, Trebali smo urediti one mjere koje su usvojene prošle godine. Kao što znate da je riječ o tim velikim planovima koji se sastoje od 60 do 70 e, stranica e, gdje se zapravo sve radi navrat na nos pri kraj zato što kada mora se početi raspravljati trebate pročitati hrpetinu stranice i tako dalje i onda se potegnu neka pitanja koje mislite da ste riješili proteklih godina pokaže se da niste riješili. Dakle, mi kada smo otvorili taj tekst smo revidirali sve te dijelove vezane uz plavo perenotunu tunu e, i ponovno smo ih prošli, te smo donijeli rezoluciju koja je po nama jako važan korak kako bismo povećali povjerenje u sposobnosti kontrole kada govorimo o e, znači trgovinskim aktivnostima e, ribljim resursima. Dakle, razmjena inspektora kada znači europski inspektori mogu vršiti inspekcije u znači trećim zemljama u njihovim, e, u njihovim sustavima. To je sustav koji smo uspostavili razmjene inspekcije. Također imamo i radnu skupinu koja će proučavati e, sve e, postojeće rupe u zakonodavstvu kako bismo zajamčili potpunu sljedivost i potpuni nadzor e, sektora ribarske proizvodnje bilo je nekih slučajeva u kojima je trebalo uvesti i neke kazne i bilo je nekih rupa koje su bile iskorištavane i koje ćemo morati sada zatvoriti i zato imamo radnu skupinu koja se time bavi. još jedan od stokova, problematičnih stokova, je e, zapravo e, pitanje jedne jako teške e, odluke. Mi smo krenuli od potpune zabrane, znači kućaka, mako morskog psa. Riječ je o morskom psu, zar ne? Dakle, mako morski pas, odnosno kućak. Nama su rekli E, da to je morski pas koji e, se ne može razmnožavati dok ne navrši 21 godinu, znači njegovo doba razmnožavanja je iznimno sporo i e, očito je da je i u najboljim uvjetima da se taj znači stok ne može obnoviti do, do 2070. u najboljim uvjetima koje možemo osigurati. Trenutno je riječ o tome da se ukinulo, znači e, ukinulo se gospodarski ribolov e, za mnoge države, uključujući Španjolsku i Portugal i tako dalje, Znači, 200 e, tona mako, Španjolska je objavila da je 2018. su uspjeli znači, prodati što je donijelo do ne znam koliko milijuna eura zarade, ali istina je da su oni sada u jako velikoj opasnosti. Molimo, objasnite nam što se dogodilo po pitanju pregovora oko toga. Da, postoje tri različita prijedloga. Znači, SAD, odnosno ako uzmete ta dva ekstrema, s jedne strane imate potpunu zabradu, a zabranu, a s druge strane SAD ima prijedlog koji e, zapravo e, nalaže to da se treba ukinuti znači rekreacijsko e, i znači sportski ribolov koji lovi te morske pse upravo u sportskom smislu kako bi se omogućilo ljudima koji žive od toga da mogu to nastaviti. Dakle Znači, pitanje je smiju li se ubijati ti e, znači, morski psi koji su još uvijek živi samo zbog trofejnih fotografija. E, dakle, nije bilo uslaganja oko nijednog od tih e, prijedloga što bi znači da se se e, te tri grupe zapravo sastale kako bi došli do zajedničkog nekakvog sporazuma. To se dogodilo e, na kraju tog tjedna. Započeli smo u četvrtak. E, tropska tuna je odnijela jako, jako puno vremena i zato nismo uspjeli ranije započeti s pregovorima vezanim uz mako morske pse uz kućake. To je situacija koja je trebala provesti nove mjere koje bi imale naravno i određena izuđeća. O njima ću samo kratko reći, dakle općenito o čemu se rade. Dakle, e, ne smijemo držati žive e, znači e, ribe, a Europska unija je bila tako je jedina sugerirala da također i u slučaju privremene mjere da smo mi ti koji moraju, koji moramo zapravo spriječiti sav taj slučajni ulov do kojeg može doći. Upravo zato je došlo do tog prijedloga da se u potpunosti zabrani znači ribolov te vrste, što je zapravo možda i nekakva šteta jer nismo uspjeli na e, neposredan način riješiti drugačije tu situaciju. Nastavit će se raspravljati o toj e, temi što je već dovelo do smanjenja e, takova za tu vrstu. Kao što vidite kada je riječ o Španjolskoj oni su već smanjili e, znači svoju količinu dozvoljenog ulova za 40% prije nego što su te mjere donesene što znači da je već došlo do pozitivnog učinka, ali to nije dovoljno i treba će nam ambiciozniji planovi koje ćemo morati uvesti iduće godine. To je mjera koja nije optimalna zato što nismo nismo dobili voljeni rezultat, ali smo bar dali maksimum kada je riječ o e, ukupnom dozvoljenom ulovu za tu vrstu. E, dakle, još nam jako puno posla pred nama koje moramo obaviti kako bismo pronašli rješenje za sljedeći godišnji sastanak. Imali smo, e, iza nas je sedam godina pregovora što nas je dovelo do usvajanja nove konvencije, a jedna od ključnih karakteristika o kojoj ćemo govoriti je sljedeća. To će nam omogućiti da još bolje postupamo sa morskim psima u budućnosti, e, zato što je ovdje samo riječ o tome da ih se tretira u okviru tog e, slučajnog e, znači ulova, odnosno prilova, a ovdje će oni biti zapravo predmet drugačijeg tretiranja unutar te nove konvencije. Imaćemo drugačiji način pristupanja. Zahvaljujem. Gospodin miljamoni i ja. Evo, vi ste sami to rekli prije nego što je ta sama odluka donesena, da će to biti zapravo grozno. To je bilo u subotu večer, ja se sjećam. Znači, ali pregovor, u pregovorima je Evropska unija bila optužena e, za to da je otežala zapravo taj sporazum oko e, kućaka, jer je riječ o jako velikom broju znači tih mrtvih kućeka koji su bili e, znači na koje koji su bili proizvod upravo tog prilova. Kada govorimo o ribolovu morskih pasa, nalazimo se u sličnoj situaciji s onime što se e, događa sa slonovima kada je riječ o e, slonovači. Koji je rezultat za to? Možete li nam, koji je zapravo odgovor na to? Možete li nam odgovoriti? Rezultat bi je mogao biti e, još i gori. U subotu navečer imali smo prigovor e, Norveške i to je značilo da na kraju možda nećemo doći do usvajanja ni jedne mjere zato što e, zato što se te mjere su se trebale zapravo nastaviti, odnosno ove koje imamo će isteći 31.12. a nismo imali propise koji će se nastaviti iduće godine. Mi smo u svakom slučaju željeli da se e, donese ta nova mjera, no htjeli smo razmotriti taj problem sa više stajališta. S jedne strane pokušali smo to interpretirati sa stajališta znači obustave, ali trebali smo uzeti u obzir i sam mortalitet te vrste. Riječ je o vrsti koja se u Atlantiku, e, koja se u Atlantiku zapravo lovi kao dodatni ulov, kao znači slučajni ulov. A kada govorimo o samom očuvanju, i problem s kojim se suočavaju ti ribari, a problem znači unutar ikata je kako možemo maksimizirati preživljavanje e, onih morskih pasa koji se uhvate živi kada smo govorili o toj mjeri, znači to je nešto što neće promijeniti tu ribolovnu praksu. A mi bismo Znači, za tih 3600 tona koje bi trebalo smanjiti, a ako imamo stopu preživljavanja od dvije trećine, to je nešto što bi mogao biti znači, e, dio e, tog ulova. To znači da će zapravo 1200 tona će e, zapravo te ribe umrijeti ako se to uzme u obzir nakon što se stavi, znači nakon što se podigne na palubu. E, a sva ta riba koja dolazi mrtva znači na plovilo, što se treba napraviti, a to je baciti je ponovno u more. Odnosno, time se ne rješava problem u korijenu, a to je smanjenje mortaliteta. Jedini način da se smanji smrtnost, a to je suradnja sa ribarima i e, govoriti im, znači objašnjavati im da govorimo ovdje o e, znači ulovu mrtve ribe, da postoje promatrači, da e, znaju da ste vi ti koji dižete već mrtvu ribu i onda trebamo inzistirati na promjeni tih ribolovnih praksi u kojima će se povećati preživljavanje kako bismo smanjili tu količinu od 1200 tona mrtve ribe koja se e, podigne iz mora. Znamo, moramo im raviti da znaju da imaju inspektore na terenu koje neće moći e, prevariti, da raspolažemo većim brojem podataka i Pitanje je kako su to Španjolci uspjeli postići. Dakle, očito imaju e, mjere koje e, funkcioniraju i koje pokrivaju određena e, područja u određenim mjesecima. I koliko sam ja shvatila, oni e, proglašavaju obustavu ribolova u nekim određenim zonama i razdobljima. Dakle, oni moraju vraćati sav taj ulov u more i cilj je da na taj način e, smanje tu 1200 e, tona, znači koje postoje kao problem i da se taj broj smanji. U redu. Dakle, kada govorimo o znači, izmjeni tih e, ikatovih pravila, je, to je bio jedan od razloga zašto još uvijek nismo dobili sporazum oko tih tema. Gospođa Konte, naša izvjestiteljica, imate li možda nekakvih komentara o tome? Hvala. Evo, zahvaljujem komisiji što nam je e, dala ove prijedloge za izmjene protokola. Zahvaljujem komisiji što nam je prikazala ove prijedloge za izmjenu protokola konvencije Međunarodne organizacije za očuvanje e, e, tuna na Atlantiku. Europski parlament je pozvan da da svoju suglasnost tom protokolu Cilj bi trebao biti poboljšanje učinkovitosti te same konvencije ikata i upravljanja vrstama koje su u njezinoj nadležnosti. No radi se o jako stručnim amandmanima. Prije nego što izrazimo naše mišljenje, u našem slučaju prije nego što ja eh, podnesem izvješće, htjela bih postaviti nekoliko pitanja komisiji. Znači, htjela bih ih pitati E, što je iza tih e, znači predloženih izmjena, mogu li ti amandmani e, predstavljati opasnost za sektor po pitanju transparentnosti postupaka. Govorimo o smanjenju tog perioda znači stupanja na snagu od šest na četiri mjeseca. Ovi amandmani, o njima se raspravljalo od 2013. godine. Nakon šest godina bismo već trebali donijeti odluku. E, dakle, e, ovdje smo tek u toj inicijalnoj fazi tih prijedloga. Želimo bližu suradnju sa kolegama iz komisije e, i mislim da bih htjela čuti mišljenje drugih kolega ako imate još neku točku na koju biste mi željeli ukazati. Uskoro ćemo izgubiti prijevod. Gospođa Rus, gospodin Korbet, a nakon toga se javljamo vama. Ali 20.30 je. Moja intervencija ide u smjeru onoga što je rekao gospodin Davis. Ono što bih ja e, željela i u odnosu na to da imamo zapravo i izumrće makoa, da se poduzmu mjere očuvanja. Znači imali smo, koliko sam shvatio, četir, shvatila 42 tone na sjeveru i 32 tone na jugu. Danas e, morski pas e, Kučak e, Mako je u vrlo opasnoj situaciji. Ono što bi, bi bilo važno je da sljedeću godinu imamo nula za ulov ono e, što se e, događa je da ribari idu u zone koje su manje pogođene ovim usputnim ulavom makova. Gospodin e, Korbit, kad govorimo o fadovima i mogućnosti da se oni zabrane ili ribarenje oko njih zabrane, kako se to može provesti u djelo? koliko sam shvatio, ponekad se ni ne zna tko je te e, znači, uređaje stavio za privlačenje ribe i e, izgleda da samo brod koji je to postavio zna kako se taj uređaj miče, ali ne i drugi. Da, mislim da što se tiče fadova, uređaja za privlačenje ribe, trebamo obaviti zbilja dubinsku raspravu u okviru našeg odbora. A e, što se tiče ovih pitanja gospođe Konte, možda bi nam e, komisija mogla dati pisani odgovor na to i možete, vas, možete li, molim vas, e, mene staviti u kopiju. Da, ja ću sad komentirati isto članak u e, vjesniku parlamenta što se tiče Makoa pokazuje se da ZRP zapravo e, radi i ide u suprotnom smjeru od mnogih definiranih ciljeva ZRP-a. Jako je važno e, da što se tiče e, očuvanja makoa, da se govori isto tako na sastanku ikata u studenom da se u svakom slučaju ne smije e, loviti mako jer inače e, ako ne ustanovimo te mjere očuvanja stokovi će e, nestati do 2070. godine. To bi bilo u svakom slučaju katastrofalan učinak e, ono e, što bi bilo dobro kao solucija je umjesto usputnog ulova da riješimo e, pitanje prodaje, da vidimo na kojim tržištima se e, mako prodaje i da onda zapravo jednostavno zabranimo prodaju. Hvala, hvala na ovom citiranju članka koji sam ja napisao. Jako je važno da povećamo osjetljivost ove teme, da gospodin Jensen u svakom slučaju e, zna koliko je ova tema osjetljiva. Evo, e, Dakle, molim vas da na sva ova pitanja koja ste čuli, znači gospodina Korbida o fadovima, pitanja gospođe Konte i tako dalje, izmjene u, u konvenciji, možete li nam, molim vas, poslati vaša, vaše odgovore pisanje, pisanim putem, a sada imamo isto tako i zadnju točku, znači tu ćemo reći formalno da će pisanom procedurom se zaključci sastanka koordinatora poslati, znači ili su već poslani ili će biti poslani u e, tijeku dana. Znači nemate komentara u ovom trenutku, a nadam se da ćemo imati kakve sadržajne komentare. Hvala prevoditeljima što su ostali malo malo duže. Zahvaljujemo svima, oprostite na ovom vremenskom pritisku, budući da sve ove teme u svakom slučaju zaslužuju puno veću pozornost. Hvala.